gospodinu Janisu Duklavsu. On je ministar poljoprivrede Republike Latvije. Drago nam je da ste s nama. Toplo, toplo vas pozdravljamo, vas i cijelo izaslanstvo. Voljeli bismo više čuti od vas o prioritetima latvijskog predsjedništva u području poljoprivrede i jako je puno tema u području poljoprivrede, to je istina. Te su teme predmet našeg zakonodavnog rada i u parlamentu i u vijeću i u komisiji. Tema je mnogo, mm, na primjer paket zdravlja, o zdravlju životinja i zdravlju bilja, zatim e, teški kompleksni pregovori o TTIP-u. Nakon vašeg izlaganja, gospodine Duklavs, e, članovi odbora će vam zasigurno htjeti postaviti neka pitanja. Počet ćemo sa koordinatorima. E, najprije ćemo, sada ću dati riječ vama, ali prije nego što e, to učinim, e, poželio bih dobrodošlicu našim studentima iz Francuske. Njih je pozvao naš potpredsjednik Erik Andriju. Dobro nam došli, mladi naši prijatelji. Ja sam i sveučilišni profesor na jednom fakultetu u Poljskoj i stoga mi je iznimno drago da ste danas s nama. A sada riječ dajem gospodinu Duklavsu iz Latvije. Izvolite. Hvala vam. Uvaženi predsjedniče, zastupnici Europskog parlamenta. Počašćen sam što sam ovdje u Europskom parlamentu u Briselu i drago mi je da sam ovdje da vam mogu izložiti prioritete latvijskog e, predsjedanja u području poljoprivrede, te da ćemo o tome zajedno raspraviti. Ovo je prvi put da Latvija predsjeda vijećem i vjerujte mi, radit ćemo naporno kako bismo na odgovoran način ispunili zadatke koji su pred nama. Vjerujemo da je ključ uspješnog predsjedanja dobra suradnja sa Europskim parlamentom. Stoga dopustite mi da još jednom istaknem da su prioriteti našeg predsjedništva pozitivna i konstruktivna suradnja sa Europskim parlamentom. Latvijsko predsjedništvo namjerava učvrstiti i stabilizirati gospodarski rast te povećati povjerenje građana u Europsku uniju. Latvijsko predsjedništvo će biti i pragmatično i konstruktivno. Svjesni smo sadašnje e, situacije i e, problema koji su pred nama i spremni smo naporno raditi prema napretku i prema pronalasku rješenja. Sigurno ste čuli da su tri prioriteta za latvijsko predsjedništvo konkurentna Europa, digitalna Europa te predana Europa. Plan nam je povećati konkurentnost Europske unije. Želimo digitalizirati Europu te učiniti je predanijom na međunarodnoj sceni. Dopustite mi da danas govorim o konkurentnosti u kontekstu poljoprivrede. Vjerujemo da moramo unaprijediti konkurentnost poljoprivrede Europske unije. Zbog toga će naše predsjedništvo uvesti mjere kako bi se konkurentnost ojačala, kako bi se podržala održivost i zapošljavanje u poljoprivrednoj proizvodnji u sektoru ribarstva i šumarstva. Uvaženi zastupnici, Poljoprivreda u Europskoj uniji se trenutačno suočava sa nekoliko ozbiljnih izazova. Nedavno je stupila na snagu nova reformirana zajednička poljoprivredna politika. Novom zajedničkom poljoprivrednom politikom su definirana nova načela za suradnja. Međuinstitucionalna suradnja je ključna i to posebice u, u kontekstu reforme zajedničke poljoprivredne politike. Europska unija ima ambiciozne ciljeve u području klimatskih promjena i to će se naravno odnositi i na kontekst poljoprivrede. Stoga moramo uzeti u obzir specifične osobine poljoprivrednog sektora. Europska unija e, vodi pregovore o TTIP-u sa SAD-om i moramo e, osigurati zaštitu poljoprivrednih interesa Europske unije u tom procesu. Europska unija e, ima problema sa opasnim bolestima životinja koje nisu prije bile prisutne u u Europi, na primjer afrička svinjska kuga. Osim toga, e, poljoprivrednici u Europskoj uniji trpe od posljedica ruskog embarga. U brojnim sektorima situacija je zabrinjavajuća. Stoga moramo raditi na jačanju konkurentnosti poljoprivrede Europske unije na globalnom tržištu. Ne smijemo zaboraviti da su europski proizvodi poznati po svojoj kvaliteti, da su jedni od najkvalitetnijih na svijetu i to mora tako i ostati. Dopustite mi da vam sada izložim neke od ključnih pitanja. Glavni prioritet za latvijsko predsjedništvo u poljoprivredi je e, uredba o ekološkoj poljoprivredi. Od objave prijedloga od strane komisije vijeće sudjeluje u vrlo živopisnim raspravama. Talijansko predsjedništvo je dalo znatan doprinos napretku koji je ostvaren u, na raspravama u vijeću i uspjelo je riješiti brojna osjetljiva pitanja. U prosincu je vijeće odobrilo političke smjernice za daljnji rad u tom smislu. Ključni zadatak za latvijsko predsjedništvo jest postići sporazum unutar vijeća te započeti pregovore s parlamentom. E, veselimo se izvješću parlamenta koji će uskoro biti objavljen. Nadamo se da će to biti za vrijeme latvijskog predsjedništva. Prisjetimo se da i da je komisija u svojem programu rada za 2015. E, navela da će povući ovaj prijedlog ukoliko ne dođe do napretka. Mi smo spremni naporno raditi kako se tako nešto ne bi dogodilo. Zatim pojednostavljenje zajedničke poljoprivredne politike je još jedan od prioriteta latvijskog predsjedništva. Vijeće smatra da je postizanje sporazuma o reformi zajedničke poljoprivredne politike ogroman uspjeh. Osim toga, vijeće isto tako smatra da se administrativno opterećenje mora znatno smanjiti. Baš kao i Europski parlament, vijeće redovito potiče komisiju da nastavi sa postupkom pojednostavljenja zajedničke poljoprivredne politike. I zbog toga vijeće pozdravlja činjenicu da je povjerenik Hogan uključio pojednostavljenje i u svoje prioritete za plan rada za 2015. Mi ćemo komisiji poslati jasnu poruku o novim reformama u stupovima 1 i 2 zajedničke poljoprivredne politike koji, u kojima, na koje bi se trebao koncentrirati postupak pojednostavljenja. Naravno, sve nas brinu i e, ruski embargo na uvoz poljoprivrednih proizvoda. Taj se embargo sad provodi već pet mjeseci i nažalost ne možemo predvidjeti hoće li ostati na snazi cijelu godinu, koliko je rečeno, ili će se možda ukinuti, a možda će se i produljiti. Taj je embargo imao ozbiljan učinak na poljoprivredu i na gospodarstvo Europske unije i cijelo gospodarstvo zapravo negativno pogođeno. Europska unija je reagirala brzo i bez panike. Komisija je nedavno potvrdila svoju namjeru da nastavi e, sa mjerama za pomoć tržištu u okviru zajedničke poljoprivredne politike koje su uvedene nakon uvođenja embarga. Komisija je isto tako odobrila e, nekoliko e, mjera za naknadu kako bi se pomoglo onim proizvođačima koji su najviše pogođeni embargom i to posebice sektor proizvodnje mlijeka te voća i povrća. Latvijsko predsjedništvo će pomno pratiti situaciju i to posebice razvoj novih trendova na tržištu. Isto tako započemo razgovore unutar vijeća ukoliko to bude potrebno. Situacija je potpuno nepredvidiva i upravo zbog toga je jako važno da i zemlje članice i komisija nastave zajedno tražiti nova tržišta za europske proizvode. Stoga, konkurentnost poljoprivrednih proizvoda iz Europske unije se mora unaprijediti. Sa prvo, s prvim četvrtim um, sve će nas zabrinuti budućnost mljekarskog sektora. U tom se sektoru vodi jako puno rasprava o potrebama za uvođenje dodatnih mjera kako bi se i sektor i tržište pripremili za ukidanje mliječnih kvota. E, sektor mlijeka je ključan za e, gospodarstvo Europske unije i Latvija i naše predsjedništvo to vrlo jasno razumiju. Pažljivo ćemo pratiti razvoj situacije na tržištu mlijeka, uključujući i učinak e, ruskog embarga. Na taj način ćemo moći na vrijeme odlučiti jesu li potrebne dodatne političke odluke kako bismo dodatno uspostavili dodatne mjere pomoći. Isto tako informirani smo o aktivnostima parlamenta, o budućnosti e, tržišta mljekarskih proizvoda i e, veselimo se objavi tog izvještaja na vlastitu inicijativu. A sada bih rekao nekoliko riječi o šumarstvu. Šume su ključne za održivi razvoj i latvijsko predsjedništvo će osigurati uspješno sudjelovanje Europske unije i njezinih zemalja članica na 11. forumu UN-a o šumama i mobilizirat ćemo sve resurse kako bismo osigurali dobar doprinos i kako bi se donijele održive odluke o gospodarenju šumama na međunarodnoj razini. E, jako je puno napretka ostvareno na uredbi o zdravlju životinja. To je još jedan od prioriteta latvijskog predsjedništva. Uredba o zdravlju životinja nudi opći pravni okvir za bolesti životinja, za sprječavanje i nadzor tih bolesti. Zajedno s ostalim ciljevima Uredba želi pojednostavniti trenutačnu pravnu osnovu te smanjiti opterećenje za e, poduzetnike. Pojednostavljenje je bitno za sve nas. Drago mi je da vam mogu reći da je u prosincu Koreper odobrio mandat za vijeće za pregovore oko, te oko tog ključnog prijeloga. Stoga smo spremni za ulazak e, u trijalog s Europskim parlamentom. Veselimo se produktivnim i konstruktivnim razgovorima s parlamentom e, o tom dosjeu i nadam se da ćemo uspjeti ostvariti, e, da ćemo uspjeti doći do drugog čitanja i to što je prije moguće. Nadam se da će to biti posebno. Dopustite mi da vam još spomenem nekoliko važnih zakonodavnih e, prijedloga koje su trenutačno u planu. Vijeće pod vodstvom Latvijskog predsjedništva trenuto, trenutačno radi na prijedlogu uredbe o zdravlju bilja. Cilj našeg predsjedništva je dovršiti e, ovaj posao u vijeću te osigurati e, mandat vijeća za pregovore kako bi se mogli početi pregovori sa e, Europskim parlamentom. Veselimo se produktivnim i konstruktivnim pregovorima s parlamentom o ovom prijedlogu. Te Čim e, stajalište vijeća bude odobreno, bit ćemo spremni za početak pregovora s parlamentom. Još bih vam htio spomenuti e, prijedlog uredbe komisije o programu distribucije mlijeka i e, voća u školama. U programu rada komisije za 2015. komisija je poslala jasnu poruku i vijeću i parlamentu da rad na tom prijedlogu treba obustaviti dokle god e, komisija ne dovrši procjenu trenutačnih programa. Posljedica toga je, ako to smijem reći, jest da je lopta sada u rukama komisije i čekamo rezultate e, njihove procjene. Za vrijeme grčkog i talijanskog predsjedništva vijeće je radilo na reviziji programa distribucije voća i mlijeka u školama no nisu uspjeli riješiti sve e, probleme. Kao što sigurno znate, vijeće je imalo prigovore na pravnu osnovu koje je komisija odredila za taj zakonodavni prijedlog i rezultat toga je da je rad e, na tome obustavljen krajem 2014. Stoga ne predviđamo aktivnu raspravu o toj temi e, u vijeću za vrijeme latvijskog predsjedništva. Dopustite mi da vam kažem nekoliko riječi o još dva zakonodavna prijedloga o kojima se trenutačno raspravlja u vijeću. Što se tiče zootehničke uredbe, e, predsjedništvo će nastaviti s radom na toj uredbi i dat će prijedlog o tehničkim aspektima. Planiramo da ćemo uspjeti dovršiti e, pregovore s vijećom o kompromisnom tekstu te ako bude moguće počet ćemo raspravljati o amandmanima Europskog parlamenta. Pozorno ćemo pratiti e, rad odbora u Europskom parlamentu i vjerujemo da će dvije institucije uspjeti postići dogovor pri prvom čitanju. Isto tako, nedavno smo počeli e, razgovarati o hrani za životinje koji su dodani lijekovi. E, latvijsko predsjedništvo će nastaviti s radom na tom dosjeu kako bismo ostvarili napredak u tehničkom dijelu tog dosjea. I dopustite mi na da zaključim sa sljedećim. Pred nama su mjeseci aktivnog, izazovnog i vrlo ozbiljnog posla. Vjerujem da ćemo zajedno sa vama uspjeti postići dogovor oko brojnih tema. Vjerujem da ćemo uspjeti zajedno raditi i da ćemo riješiti izazove koje su pred nama. S naše strane vam obećajem da smo potpuno spremni surađivati s vama. I svima nam želim e, produktivno, aktivno i uspješno latvijsko predsjedanje. A veselim se i e, raspravama i u vijeću i u parlamentu o svim važnim temama koje sam upravo spomenuo. Želimo osigurati atmosferu e, suradnje i produktivnog rada između svih institucija i vjerujem da će takva suradnja donijeti dobre rezultate. A sada bih volio čuti vaše ideje o našoj suradnji u sljedećih šest mjeseci. Isto tako, volio bih čuti vaša, vaše mišljenje o svemu ovome što sam rekao u svojem izlaganju i spreman sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam. Hvala lijepa, ministre. kao što ste rekli, a to je i običaj ovdje, da otvorimo raspravu. Imamo dvije minute po koordinatoru. Gospodin Des za EPP ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, hvala gospodine Diklavs što ste došli u naš odbor Poljoprivreda je sada u središta, e, središtu pažnje Europske unije. Mi smo otvorili zeleni tjedan. Latvija sada ima i predsjedništvo e, nad vijećem, pa se jako radujem našoj suradnji. Siguran sam, gospodine ministre, da ćete vi, i vaše kolege i predsjednik i svi odgovorni da ćete vrlo dobro voditi vijeće. E, divim se Latviji i baltičkim državama što su napravile od svoje nezavisnosti. možemo se ugledati na primjer e, e, tih država. One su dovile svoj proračun u red vrlo brzo nakon nezavisnosti. E, gospodine ministre, ja vas osobno poznajem i e, siguran sam da ćete u sljedećih šest mjeseci e, dobro surađivati s nama. To me nimalo ne brine. Sada imamo embargo od strane Rusije, to je jako pogodilo baltičke zemlje, naročito proizvođače mlijeka. Predugo je trajala, e, trajalo da e, proizvođači mlijeka dobiju pomoć od Evropske unije. E, I još vrlo kratko o ono što ste govorili, razne uredbe Evropske unije, komisije, o tome treba raspravljati, da li ih treba promijeniti ili povući E, za moj klub zastupnika mogu reći da ćemo konstruktivno s vama surađivati i želim vam, vama i Latviji e, mnogo uspjeha u ime e, mog kluba zastupnika. Hvala lijepa, gospodin De Krasto. Hvala vam. Hvala vam predsjedniče, hvala vam ministre što ste došli, hvala vam na detaljnom izlaganju. Bilo mi je zladovoljstvo slušati vas i to i od vas očekujemo vrlo intenzivnih šest mjeseci u području poljoprivrede. Ja bih najavio, naglasio dva problema, to je problem mljekarskog sektora koji tone sve dublje u krizu i ne vidimo baš pozitivne horizont. Osim ruskog embarga moramo reći da je došlo do značajnog rasta u proizvodnji mlijeka. Posljednji podaci nam govore da je to više od više od 5%, a s druge strane potrošnja pada. To je dovelo do pada cijene, što je bacilo na koljena mm, i stočare i e, tvrtke i proizvođače. Stoga moramo usvojiti neke inicijative o e, mlijeku. E, više puta sam slušao gospodina Hogana, on je vrlo optimističan po tom pitanju i nadam se da će nam vaše predsjedništvo pomoći da se naš glas o ovom problemu glasnije čuje. Drugi, drugu stvar koju bih istaknuo je jedan drugi zakonodavni prijedlog to je, program, e, to je problem o programima e, distribucije mlijeka, voća i povrća u školama. Ja se nadam da će Latvijsko predsjedništvo raditi i e, pokušati promijeniti stav vijeća. Stav vijeća je suprotan onome Europskog parlamenta. Mi želimo nastaviti s ovim zakonodavnom prijedlogom u postupku suodlučivanja i ne želimo da parlament bude isključen iz postupka donošenja odluke. Ja se nadam da ćemo moći računati na vašu potporu i e, da nam se neće oduzeti ova važna uloga. Hvala vam i sve najbolje u vašem e, semestru. Hvala lijepa. Gospodin Vođovski ima riječ. E, gospodine ministre, imamo velike nade u latvijsko predsjedništvo koje se događa u vrlo važnom trenutku za europsku poljoprivredu naročito za poljoprivrednike u srednjoj i istočnoj Europi. Vrlo je dobro što vaše predsjedništvo dolazi u ovom trenutku. Latvija je jedna od zemalja koja je najviše pogođena ruskim embargom. prema toma. Finska, Baltičke zemlje, uključujući Latviju i Poljsku, su teško pogođene e, tim mjerama od strane Rusije. E, to ste ispomenuli u svojem izlaganju. Drago mi je da je to visoko na vašoj agendi, ali imamo stalno nove okolnosti u tom pogledu. E, čuli smo da je da je Europska komisija zbog neobjašnjivih razloga e, odlučila e, dozvoliti e, omogućiti bilateralne pokušaje da se izađe iz tog embarga. Veće bi države mogle se dogovoriti s Rusijom, napraviti jedan deal. To je naročito u ekonomskom interesu Rusije da razbije europsko jedinstvo i solidarnost, a to se počinje događati. To ne smijemo dozvoliti, moramo biti ujedinjeni. To je jedna od zadaća latvijskog predsjedništva. Mi smo jedna Evropska unija, imamo jedinstveno tržište. Ako postoje embargo i sankcije, onda je to jedan za sve. E, ako e, odstupimo od tog načela e, počet ćemo se doživljavati kao gubitnici. Molim da to shvatite ozbiljno kao jedan od prioriteta. Molim da intervenirate na tom području jer ne smijemo dozvoliti da e, države članice bez obzira na namjere i planove ili razloge E, ne smijemo ih im dozvoliti da bilateralno razgovaraju s Rusijom. To je besmisleno. E, onda Evropska unija nema smisla. Mi ćemo pažljivo pratiti što radite na tom području i spremni smo surađivati. Gospodin Buda je sljedeći gov. Hvala lijepa, hvala na vaše, vašem izlaganju kao danac Veliko mi je zadovoljstvo uvijek kad čujem, e, kada vidim da je e, jedna od baltičkih zemalja na čelu Europske unije. Stoga vam želim e, sve najbolje u vašem radu. Drago mi je što ste govorili o pojednostavljivanju jer smo suočeni s situacijom u europskoj poljoprivredi koja je izvanredno ozbiljna. Stoga moramo biti vrlo oprezni pri provedbi zajedničke poljoprivredne politike da tu ne namećemo e, poljoprivredi e, e, neke mjere koje su za nju štetne. Moramo biti vrlo pažljivi i budni kada primjenjujemo e, zelenu komponentu zajedničke poljoprivredne politike. E, vaše predsjedništvo će sigurno osigurati da na e, sastancima s vijećem da zahljučci o zelenim elementima ne podriju konkurentnost europske poljoprivrede kao i da stvore e, jednake uvjete za sve. Jer kad to ne bismo radili, to bi jako štetilo poljoprivredi. E, vaš e, rad, suradnja s sa vijećem, oprostite, mora biti usmjeren na takovu pažnju. Još jedna stvar jeste paket za zrak E, gospođa Rojtova je e, iz, e, priprema mišljenje o, o tom području. Ako to ne budemo dobro strukturirali, nećemo pomoći klimi. Naprotiv, ona će štetiti konkurentnosti poljoprivrede a to znači da ćemo biti u e, konkurentno nepovoljnoj poziciji. E, gospođa Sanova ima, ima riječ. Gospođa Sandra Rodriguez. Hvala vam predsjedniče. Najprije bih htjela gospodinu ministru reći da kad je riječ o sporazumu o slobodnoj trgovini koje ste spomenuli i koji su trenutačno u fazi pregovora, da prije nekoliko dana, prije nekoliko tjedana u ovom odboru je predstavljen izvještaj koji je jasno rekao da je poljoprivreda, da će mm, poljoprivreda loše proći E, u tim pregovorima i da taj sporazum neće zapravo imati pozitivne učinke. Zbog toga vas molim da zaustavite pregovore o tom e, ugovoru upravo zbog toga e, što će imati negativne posljedice na poljoprivrednike. Druga stvar, govorili ste jako puno o konkurentnosti, no ja bih voljela da kad netko govori o konkurentnosti da nam objasni kako je konkurentnost kompatibilna sa većim brojem radne mjesta u poljoprivredi. Treća stvar koju sam htjela komentirati se odnosi na poljoprivredni sektor. Cijeli svijet zna da prolazimo kroz ozbiljnu krizu u mljekarskom sektoru i bojim se da će se to pogoršati na proljeću kada e, sustav kvota dođe do svog kraja. Ja bih voljela kada biste vi pokušali u vijeću ponovno razmotriti potrebu da se e, kontrolira proizvodnja u mljekarskom sektoru. Jer je to ključno ako želimo zadržati naše proizvođače u Europskoj uniji i zadržati normalnu razinu cijena. Ministre, i ja bih vas pozdravio u ime zelenih. E, već smo razgovarali o zelenom tjednu pa ću doći odmah do točke do, koja me zanima. Ekofon e, e, u komisiji e, imamo jednu eko uredbu koja, koju treba preurediti. Tu moram reći, mislim da se tu slažemo, da tu moramo biti pažljivi, ne smijemo raditi prebrzo kako ne bismo zabrljali stvari. E, to moramo jasno signalizirati prema van kod teme mlijeka. Pridružujem se kolegici i moram reći e, e, da ono što za sada imamo na stolu je premalo. Imamo krizu E, e, nemamo drugi e, odgovor za sada nego da tražimo druga tržišta. Moramo imati i druge elemente koji možda nisu tako popularni. Sada imamo cijenu, to ne, moram, ne možemo raditi tek onda kad je cijena mlijeka kod 20 centa. Imamo i druge teme. Mm, Junkerov plan i program za investicije i kod toga treba paziti da e, ne zaboravimo ruralno, ruralna područja. E, on treba našu veliku pomoć. E, on mora figurirati kao jedan od prioriteta. Vidim problem bijega sa, iz ruralnih područja. To je zaista ozbiljan problem i e, nešto o TTIP-u. E, e, ja sam jedan od kritičara toga, ne smijemo ga srljati u, taj, u, taj, u te pregovore jer poljoprivreda sigurno neće tu biti dobitnik i nadam se da ćete i vi u tu raspravu uvesti kritične e, elemente. E, trebamo izbjeći e, euforiju od TTIP-u jer ćemo tu biti gubitnici. Hvala. Gospodin Agnju ima riječ. Dobar dan ministre. Kad god dolazi ministar iz manje zemlje na predsjedništvo, onda Eh, imamo neke eh, zemlje kao Velika eh, Britanija gdje su poljoprivredne industrije jako važne. Ekološko zakonodavstvo poljoprivrednik mora biti ili ekološki farmer ili ne Dakle, ne može jedan dio uh, gospodarstva ekološki, a drugi uh, obično, uh, obična poljoprivreda. Um, recimo, jedno dobro koje ima 400 hektara mora sve, svo to, svu tu površinu posvetiti ekološkoj poljoprivredi. Organsko sjeme E, ekološko sjeme. E, to nema smisla. E, ekološka poljoprivreda ne ovisi samo o sjemenu, već o tome kako obrađujete zemlju. Mi sada vidimo veliku nestabilnost cijena mlijeka. Jedna od mjera da to ublažimo jeste da imamo dobar sustav razmjene sustav razmjene e, e, obveznicama. E, molim da iskoristite svoje i svoj utjecaj da spriječimo veliki utjecaj takozvanog mifita. Evropska unija na primjer nema ovlasti da e, izdaje zakonodavstvo na području šumarstva, a vidimo da se i to sada događa. Hvala. Gospođa Posukaneta ima jednu minutu. E, Ministar Kungs, moj prieks e, Dragi ministre, vrlo mi je drago što vas mogu ovdje pozdraviti u odboru za poljoprivredu. Ja bih nešto rekla o mljekarskom sektoru. U prošle godina je Europska komisija dala pomoć baltičkim državama i Finskoj koje je kompenzirala ruski embargo. E, pitam vas, kakova rješenja na europskoj razini vidite za mljekarsku industriju? u sadašnjem trenutku kada je rusko tržište zatvoreno, a približava se prvi travanj kada prestaju e, kvote za mlijeko. Kako će se to odraziti na mljekarski sektor? E, gospodin Kužnik ima riječ. Hvala lijepa, predsjedniče. Ministre, htio bih vas e, nešto zapitati o vrlo teškom situaciji na tržištu mlijeka. Prvog ožujka ističu e, mljekarske kvote. Istovremeno države članice e, moraju plaćati visoke penale, visoke kazne. Hoćete li tu nešto učiniti, ministre, i mljekarska industrija je sada u velikoj krizi i zbog embarga a to je naročito pogodilo e, proizvođače koji su blizu ruske granice e, oni moraju e, plaćati visoke kazne za godinu 2013. i 2014. Možete li predložiti nešto pozitivno Naravno govorim i o poljskim e, farmerima, poljskim proizvođačima. Hvala lijepa ministre, hvala što ste došli u naš odbor. Ja imam iste brige kao i gospodin Agnju o ekološkoj poljoprivredi. E, e, povjerenik Virko je rekao ako nema zaključka u sljedećih šest mjeseci, onda će to biti E, povučeno i doći će do novog sporazuma. Mm, e, rekli ste da će se to e, raspravljati 6. ožujka i 11. svibnja. Je li to dovoljno za tako ozbiljnu temu? povlačenja jedne tako važne direktive. Trebamo povećati fleksibilnost država članica, a ne smanjiti je. E, zanima me da li je to dovoljno e, vremena da se o tome raspravlja. Hvala. Gospodin Lopa ima riječ. Hvala predsjedniče, gospodine ministre. E, srdačno vam čestitam i pozdravljam vas u našem odboru. Želim vama i vašoj zemlji da postignete ciljeve koje ste si zacrtali za svoje predsjedništvo. Sljedeće pitanje imam. Prioritet, konkurentnost je vrlo važna u sadašnjem trenutku. Ona nam osigurava održivost poljoprivrede, ali sve ovisi o tome e, koliko naši poljoprivrednici zarađuju e, Pomoć našim poljoprivrednicima nije dovoljna. Um, e, organizacije poljoprivrednika nisu dovoljno razvijene u mojoj zemlji i cijeli lanac ne funkcionira. E, što planirate učiniti za vrijeme svog predsjedništva na tom području? Gospodin Miller. E, e, e, danas prije podne smo govorili o šumarstvu u Europskoj uniji. Htjela bih znati kako stojite prema ovom dokumentu komisije. Na području šumarstva imamo, šumarstvo osigurava 3,7 milijuna radnih mjesta, imamo 16 milijuna šumarskih gospodarstava mi e, nemamo mi ne želimo nikakve obvezne šumarske planove e, e, ovo, stajalište Europskog parlamenta treba vašu podršku i molimo vas da u tome nešto učinite i intervenirate u komisiji. Gospodin Kajnovski ima riječ. Hvala lijepa. I ja bih vas htio e, e, zapitati nešto o europskoj solidarnosti vis-a-vis e, ruskog embarga. Neke zemlje izgleda da se dozvoljava državama članicama da bilateralno pregovaraju s Rusijom o e, izvozu peradi i tako dalje. E, upravo je komisija koja je o tome imala e, suprotno mišljenje da se to ne smije raditi. A sada ćemo uskoro imati u Europskoj uniji i rusko stajalište o Eh, afričkoj eh, svinjskoj kugi. Eh, to ne znači ništa dobro za budućnost. Gospodin Kati, srdačno vas pozdravljam ministre u našoj sredini htio sam postaviti pitanje o mljekarstvu, ali e, pitanja će biti općenite naravi. Govorili ste o potrebi da se Europska unija koncentrira na konkurentnost poljoprivrede. E, s time se slažemo. E, pitam se, međutim, kako gledate na uloga, ulogu vijeća da e, u zaštiti obiteljskih e, poljoprivrednih e, dobara jer njihova konkurentnost nije zagarantirana u ovom vremenu kad se uvijek ide na najnižu cijenu E, pitam se stoga, vidite li kakove prijedloge koja će doći od vašeg predsjedništva koje će e, dati potporu obiteljskim gospodarstvima? Hvala lijepa. E, gospodin Zlo ima riječ. Dobar dan gospodine ministre. Ja se navezujem na zabrinutosti mojih kolega kad govore o uredbi o ekološkoj proizvodnji i nadam se da ćete vi biti učinkoviti na tom polju. Isto tako nadam se da ćete jednaku pozornost posvetiti programima distribucije mlijenka, voće i povrća u školama. To je program koji je namijenjen našoj djeci, obrazovni program koji će zapravo definirati i budućnost poljoprivrede u Europi. Postavio bih vam dva pitanja. Prvo se odnosi na uredbu o zdravlju životinja koju ste spomenuli prije. U toj uredbi se spominje dobrobit životinja. Čvrst je stav ovog parlamenta. To je čvrst stav ovog parlamenta i to je, smatram da se dobrobit životinja mora uzimati u obzir u ovoj uredbi i zanima me kako mišljenje imate vi u vijeću. Što se tiče ruske zabrane uvoza, vi ste govorili o novim potpornim mjerama te o, potrazi za novim tržištima. No, ovaj događaj je ponovno pokazao da postoji nepoštena konkurencija između uh, europskih zemalja članica. Tako da umjesto da tražimo izvan Europe, zašto se ne bi uh, koncentrirali na uh, bolje planiranje unutar Europske unije? Hvala lijepa, gospođica Dos. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Srdačno ste dobri došli u našem odboru. U vašoj prezentaciji mislim da mljekari u Sjevernoj Iskoj, u mojoj izbornoj jedinici i u cijeloj Europi, da će oni biti razočarani e, vašim stajalištem e, prema onom što se ne događa u ovom sektoru. U Sjevernoj Irskoj u prosincu su e, farmeri dobili 20 penija po litri. To je ispod proizvodnih troškova i ispod prosjeka u Europskoj uniji. E, nema znakova da će cijena doći do neke prihvatljive razine e, jer startamo od vrlo niske osnove, stoga smo razočarani ovim stavom pričekat ćemo. Vi govorite o potrebi za konkurentnošću u europskoj poljoprivredi. E, e, e, moramo imati na umu i održišto, održivost. sada smo u situaciji kada proizvodnja mlijeka gubi udio na tržištu zbog pomanjkanja akcije komisije i vijeća. Hvala lijepa. E, gospodin e, Agnju ima. Hvala gospodine predsjedavajući, zahvaljujem i vama ministre na dolasku. E, htio bih insistirati na činjenici, odnosno na krizi u mlječnom sektoru. Rekli ste da ćete budno pratiti situaciju na tržištu. Međutim, kao i kolege, htio bih ovdje ustrajati na važnosti i na težini krize koja je pred nama. Mislim da će kriza biti uistinu velika i da se ne odnosi samo na mljekarski sektor, nego i na mesni i na općenito e, gospodarstvo. Prema tome, e, trebalo bi nešto učiniti prije e, nego što kriza izbije. Osim krize u mljekarskom sektoru, Bitno je kako je stajalište komisije. Mi imamo dva zakonodavna izvješća, jedno o ekološkoj proizvodnji i drugo o voću i povrću u školama. Dakle, mislim da ne možemo raditi u ovim uvjetima ako se ne budu poštivale preuzete obveze. Hvala. Gospodin Dorfman ima riječ. E, gospodine predsjedniče ministre kao i mnogi kolege moram govoriti o mlijeku e, sada živimo u velikoj krizi isticanje e, kvota za mlijeka dovest će do strukturne krize naročito u siromašnim područjima istraživanja komisije pokazuju da ta područja i rubna područja unije E, će naročito trpjeti od isticanja kvote. Mi sada e, e, samo čekamo i gledamo što će se dogoditi, ali za seljake je to vrlo loš signal i znak. Molimo vas da poduzmete neke inicijative E, kako bi pomogli e, ovim e, područjima koji su naročito pogođena krizom. Ono što je rekao kolega Anjo, moramo govoriti o inovacijama, novim stvarima kod ovih vrlo nestabilnim cijenama moramo se obratiti financijskim tržištima za pomoć Mislim da bi to bio jedan dobar izvor pomoći. Gospodin Albolija. Hvala vam. Želim dobrodošlicu latvijskom ministru i želim vam e, svaki uspjeh u sljedećih šest mjeseci. Htjela sam vam spomenuti nekoliko stvari. drago mi je da ste odlučili konkurentnost, cilj konkurentnosti koncentrirati na poljoprivredu. Bilo bi dobro da komisija bude učinkovitija, ali isto tako i da vijeće bude svjesno situacije na tržištu. Promjenjivost cijena i e, situacija e, u stočarstvu je vrlo osjetljiva. Stoga mislim da je potrebno učiniti nešto više e, od samih rasprava. Ono što me još brine je TTIP. Dobro ste rekli, trebamo e, zaštititi europsku poljoprivredu između ostalog zbog toga e, što ovaj postupak pokazuje jako veliku netransparentnost i nedostatak podataka o tome o čemu se pregovara. Gospodine ministre, u posljednjem parlamentu sam bio izvjestitelj za pojednostavljenje poljoprivredne politike. E, izvještaj je dobio potporu u parlamentu i komisiju. Međutim, zajednička poljoprivredna politika je sada postala složenija. A to je vrlo loše. E, drago mi je što čujem od vas e, i od ministra e, Hogana, gospodina Hogana, da trebamo pojednostaviti pravila. Međutim, govoriti o tome nije dovoljno. Trebamo konkretnu akciju. Da vam dam jedan primjer. propis o tri usjeva. To je prebirokratski propis. Revizorski sud nas je upozorio da neke od ovih e, propisa su presloženi za poljoprivrednike i do, e, dovest će do lošeg negativnog izvještaja revizora na kraju godine. Možete li nam osigurati da će vaše, e, vaše predsjedništvo uvesti stvarne simplifikacije, stvarna pojednostavljenja?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 Momento, oh, Imamo tehničke probleme s prijevodom, on za razumijevanje. Sada nas e, čujete, čujete francuski kanal, čujemo. Gospodine ministre, željela eh, bih znati konkretno što ćete napraviti da spriječite veliku krizu u mljekarskom sektoru zbog ruskog embarga. On neće nestati jer u posljednjim raspravama na razini ministra vidimo da će taj embargo ostati. Eh, koliko ćemo čekati eh, da komisija i vijeće o tome rasprave. Za sada nemamo ništa konkretnog. Hvala lijepa, e, gospođica Maselkam. Hvala lijepa, predsjedniče. E, lijepi pozdrav, ministre. Kad govorimo o uzgoju životinja, E, nadam se da nećete e, zaboraviti dobrobit domaćih životinja u sljedećih e, šest mjeseci. U prvom redu prijevoz životinja. Nedavno su njemački danski, danski ministri se složili da je transport živih životinja nešto gdje treba intervenirati, da se trajanje transporta treba ograničiti na 8 sati Mm, e, što smo se tiče konkurentnosti, e, o tome stalno mnogo toga slušamo. E, govorimo o masovnom uvozu jaja iz Ukrajine. Mm, što je sa drugim sporazumima? recimo TTIP, hoćemo li imati garancije da će se standardi održati i u drugim sporazumima? Hvala lijepa. Hvala gospodine ministre, kao i neki kolege htjela bih još jedanput insistirati na jednom konkretnom pitanju. Smatram da u europskom društvu gdje je dovedeno u pitanje zdravlje djece zbog sve veće pretilosti. Program za uvođenje voća i povrća u obrazovne ustanove kao i mliječnih proizvoda trebao bi biti sastavni dio vaših prioriteta. Hvala. Hvala gospođo McGuinness ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući i dobrodošli ministre. Ispričavam se ušla sam u dvoranu dok ste držali izlaganje. Nisam sigurna jeste li se osvrnuli na nešto o čemu će biti riječi danas poslje podne, to, su, to je nepoštena praksa u e, lancu opskrbe hranom. Mi bismo rado čuli nešto od vijeća, budući da države članice imaju različita mišljenja o ovoj temi. Hoće li se to nastojati koordinirati na razini Europske unije umjesto da svaka država članica ima vlastiti pristup e, tom pitanju. Hvala. Gospodin Jarima riječ. Hvala ministre. Tri primjedbe na pitanja mojih kolega. Prvo, problematika mlijeka. E, proizvodnja mlijeka u siromašnim područjima. E, zar ne smatrate da za ta područja je proizvodnja mlijeka E, je e, drugi stup da trebamo koristiti drugi stup za potporu tih gospodarstava. Oni se još uvijek bave ekstenzivnom, e, ekskluzivnom proizvodnjom, ali trebaju potporu jer su stvarno imaju jednu negativnu situaciju. Mnogi su kolege spomenuli ja vas još jednom molim e, za potvoru u programu Mlijeka za škole. Da tu e, dobijemo propise koji su pragmatični. E, to mora biti tako strukturirano da je dobro za korisnike. Birokracija E, e, svi ministri su zamoljeni e, da pojednostavne birokratske propise. To je pojednostavljenje vrlo važno. Hvala lijepa. Dobrodošli ministre. Mnogo je bilo riječi o mlijeku i drugi se proizvođači pitaju neke stvari. Ne mislite li da bi komisija i vijeće trebali više se baviti pitanjem izvoza poljoprivrednih proizvoda nakon zatvaranja ruskih granica, čeka se da prođe vrijeme, ali nema zapravo stvarne alternativne politike. Razvijaju se neka druga tržišta, posebno u Aziji, tamo se tamo dolaze konkurenti, a čini mi se da e, naši poslovni subjekti zapravo nemaju pomoć od strane komisije kako bi se mogli plasirati na tim tržištima. To su alternativna tržišta za našu proizvodnju i to je jedini način da se riješi ovaj problem unutar Europske unije. Hvala lijepa na pitanjima. Sada smo dali mogućnost svima koji su zatražili da uzmu riječ, pa ću zamoliti ministra da uzme riječ i da odgovori na pitanja zastupnika. Hvala lijepa uvaženi kolege zastupnici, zahvaljujem vam na postavljenim pitanjima. Htio bih istaknuti da smo očekivali e, veći dio pitanja koja ste postavili. Bilo je riječi o mljekarskom sektoru, o općoj politici, o programu voća, povrća i mlijeka u školama, o zelenoj poljoprivredi i tako dalje. Mi smo razmatrali ista ta pitanja prije nego što smo počeli predsjedati vijećem i htio bih reći da su svi spomenuti ciljevi na našem programu, mi ih namjeravamo ostvariti. Ne samo da predsjedništvo donosi odluke u tom području, mislim da e, ste i vi toga svjesni. Ja ću sada nastojati odgovoriti na vaša pitanja sukladno našim stavovima i namjerama. Međutim, nastojat ću ih grupirati budući da je bilo nekih preklapanja i pitanja se odnose na nekoliko različitih sektora. Dakle, da krenem. Prije svega bih se htio osvrnuti na tri skupine pitanja. Prvo vezano uz program distribucije voća, povrća i mlijeka u školama. Latvijsko predsjedništvo se slaže sa Europskim parlamentom da bi se to pitanje trebalo riješiti, da treba ostvariti pomake u tom području i da nam ne treba nikakva složena analiza postojećeg programa, niti novi prijedlozi. Postoji uredba koja je djelotvorna, već nekoliko godina se učinkovito primjenjuje u Europskoj uniji. Prema tome apelirao bih na komisiju da poduzme planirane mjere na način da se to, e, da to ne remeti već postojeći raspored rada i kako bismo što prije došli do dogovora. Kada je riječ o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, na sastanku vijeća u Svibnju E, trebalo bi postići jedan opći dogovor i očekujem da će komisija biti spremna na suradnju i nadam se da će biti fleksibilni. To je nužno za države članice, premda često moramo razmatrati vrlo stručna pitanja. E, to su pitanja koja su relevantna za sve države članice. Naš opći stav prema zajedničkoj poljoprivrednoj politici i pojednostavljenju sustava je e, dakle kako slijedi. Ja sam e, svjestan da je ovo vrlo bitno za vas i svjestan sam da je to bitno za sve države članice i u tom smislu očekujemo od komisije da se pokaže konstruktivnom, da se pokaže spremnom na suradnju, posebno vezano uz aktualne teme, a očekujemo da će vijeće donijeti zaključke u vezi s time u svibnju. To je iznimno bitno budući da vijeće namjerava skrenuti pozornost e, u radu na delegirane akte koji su potrebni za provedbu zajedničke e, poljoprivredne politike. To bi bili e, glavni komentari u vezi s našim stavom prema komisiji, dakle kako ćemo mi djelovati u odnosu na komisiju, mi ćemo zatražiti od njih da djeluju i surađuju na ovim iznimno važnim pitanjima. A sada ću nastaviti i e, odmah ću nastaviti odgovoriti Albertu Desu. Kolegu Desa poznajem već dugo, dugo e, smo već u kontaktu i u više navrata smo raspravljali o poljoprivredi. E, predsjedništvo će budno pratiti razvoj situacije. Mi ćemo posebno posvetiti pozornost kretanjima na tržištu i mogu vam obećati da ćemo pokrenuti razgovore u vijeću u što kraćem roku ako se pokaže da je to potrebno. E, Baltičke zemlje, Latvija, Estonija i Litva, kao i Finska, najviše su pogođene uslijed uvođenja ruskog embarga. Svjestan sam da je situacija različita i da varira od zemlje do zemlje, te da se embargo odražava na drugačiji način. I kada se povedu razgovori u vijeću, ne postoji jedinstveno mišljenje e, da treba donijeti izvanredne mjere. Dakle, rečeno je da treba vidjeti kakva je situacija na tržištu i nekoliko mjeseci nakon E, uvođenje embarga ne može se predvidjeti kako će biti situacija kasnije. Da odgovorim gospodinu De Castro, vi ste također spomenuli mljekarski sektor. Ja sam e, u izlaganju već istaknuo neka pitanja. U prosincu kada smo razgovarali o poljskom prijedlogu za, koji se odnosio na perspektivu u mljekarskom sektoru, postojala je mogućnost da se dopusti državama članicama da e, ponovno plate e, kaznu za prekoračenu kvotu e, u sljedećih nekoliko godina, tako da se ne traži da se plati kazna odjednom, jednokratno. Nažalost, taj prijedlog nije dobio političku potporu sljedeći put kada se ova, dakle sljedeći put ćemo o tome razgovarati na sljedećem sastanku vijeća 26. siječnja. Dakle, to će uskoro uslijediti i vjerujem da će to potaknuti, potaknuti ozbiljnu raspravu o mlijeku, o situaciji na tržištu i o posljedicama embarga. Ne mogu vam reći kakav će biti ishod rasprave, vidjet ćemo to tek po završetku sastanka. Zatim, vezano uz mljekarski sektor, htio bih se ispričati kolegama Budući da se ne sjećam e, imena sviju zastupnika koji su postavili pitanje na tu temu. Čini mi se gospodin Vođakovski iz Poljske. On je također nešto rekao o ruskom embargu. Zatim gospodin Kalinovski iz Poljske. Vi ste govorili o tome da je potreban jedinstveni front u odnosu na embargo koji se odražava e, na druge sektore, ne samo na mljekarski sektor. Mi nećemo promijeniti pristup samo zato što predsjedamo vijećem. Mi isto tako vjerujemo da je potrebno da budemo jedinstveni, da imamo ujedinjeni front, da ne možemo dopustiti da neke zemlje pokušavaju na bilateralan način utvoriti tržište za neke proizvode. Iz perspektive predsjedništva nećemo, nećemo dati potporu takvim opcijama. Sada bih htio nešto reći o pojednostavljenju zajedničke poljoprivredne politike. Već sam vam objasnio kakav je naš pristup. E, rekao sam e, kakve ćemo inicijative pokrenuti i koje će biti naše usmjerenje. S obzirom na prilike. Mi ćemo dati jasan znak komisiji o tome koja područja bi trebalo žurno pojednostavniti. E, to će svakako biti tema za raspravu na sastanku ministara država članica. Mislim da je komisija svjesna važnosti tog pitanja i osobno se nadam da će se pokazati fleksibilnom te da će djelovati na konstruktivan način. Kada je riječ o mjerama za ozelenjavanje, e, i to se pojavilo u nekoliko navrata, e, da, to je svakako jedan vrlo veliki izazov i to se može dovesti u vezu s dodatnim mjerama i pogreškama do kojih može doći ukoliko se poveća dodatno opterećenje do te mjere da se e, mjere za ozelenjavanje ne mogu provesti. Dakle, to bi dovelo do, do jedne negativne situacije. E, prije nekog vremena smo po prvi puta razgovarali o tim mjerama za ozelenjivanje. Razgovarao sam s gospodinom Desom i samo mogu ponoviti da se moj osobni stav nije promijenio. Međutim, mi smo sada zemlja koja predsjedava vijećem i moramo djelovati sukladno tom, e, toj odgovornosti koju smo preuzeli, a što znači da trebamo o tome razgovarati s kolegama. Ja ću ih naravno nastojati uvjeriti u to da odluke moraju biti razumne i da se e, time ne bi trebao stvoriti dodatni teret za poljoprivrednike. Ne znam hoće li biti uspješan u tom nastanju. Mislim da ćemo uskoro saznati e, o razdoblje trajanja predsjedništva nije tako dugačko. Zatim imamo pitanje o klimatskim promjenama i paketu za zrak. U vijeću smo razgovarali o tome da reforma zajedničke poljoprivredne politike već predviđa e, određen doprinos za suzbijanje klimatskih promjena, odnosno posljedica klimatskih promjena. Ministri su tijekom rasprave jasno e, objasnili koje stajalište poljoprivrednika. Rečeno je da se ta mjera treba poduzeti E, međutim istovremeno su iskazali i određenu dozu zabrinutosti vezano uz to kako će ove mjere utjecati na e, konkretne poljoprivrednike, poljoprivrednike, bilo da je riječ o manjim ili većim gospodarstvima. Prije nego što smo dobili tehnički prijedlog sa detaljnim prikazom mjera, e, dakle prije nego što to dobijemo, ne možemo zaključiti ovu raspravu. Dakle, raspravu smo otvorili i sada ćemo nastaviti e, raspravljati. Naravno, mi ćemo saslušati stavove sviju država članica i nastojat ćemo doći do razumnog kompromisa, nastojat ćemo da se ostvari napredak, vijeće je spremno nastaviti raspravu. Nažalost, ne mogu vam obećati ništa više, ne mogu vam dati nikakve konkretnije e, detalje o tome. Gospodin Hausling je govorio o ekološkoj poljoprivredi, postavio neka pitanja s tim u vezi. Velik broj ministara država članica u početku su iskazali zabrinutost da bi prijedlog komisije mogao predstavljati prijetnju za razvoj ekološke poljoprivrede. Talensko predsjedništvo je organiziralo rasprave i ostvaren je značajan napredak. To sam već rekao. E, čitav, mi smo raspravljali o stručnim aspektima e, ovog teksta i riješili smo neka e, osjetljiva pitanja. Vijeće zna koja su pitanja još uvijek otvorena i koja će zahtijevati više vremena. Dakle, riječ je i o pitanjima koja ste vi spomenuli. Dakle, to je odvajanje gospodarstva u onaj dio koji se bavi ekološkom poljoprivredom i dio koji se ne bavi ekološkim uzgojem. Jučer sam razgovarao na radnoj skupini o tome i rečeno je da e, se trebamo usmjeriti na iznalaženje dobrog rješenja. Dakle, da se kaže da će postojati mogućnost da se na poljoprivrednom gospodarstvu uzgaja i ekološki i neekološki e, to je jedan opći trend i nadam se da će to oblažiti vašu zabrinutost, e, tako da onda neće biti toliko presudno e, je li riječ o velikim ili malim poljoprivrednim gospodarstvima. Dopustite mi da se sada osvrnem na neka pitanja u kojima do sada nije ostvaren napredak. To su ista ona pitanja o kojima će biti riječi u kontaktima s komisijom. Tu sam spomenuo i ekološku proizvodnju. Ne znam e, hoćemo li imati uspjeha i u kojoj mjeri ćemo biti uspješni. No neovisno o tome nastavit ćemo raspravu. Što se tiče otvorenih pitanja, mislim da će ona zahtijevati više vremena. Mislim da to nećemo moći odraditi tijekom našeg predsjedništva. Pritom mislim na pitanja kao što su ostaci u e, neodobrenim proizvodima, za vrijeme e, zelenih tjedana obratili su nam se proizvođači i uzgajivači koji su skrenuli našu pozornost e, na to i mi ćemo zatražiti od komisije da izvrši evaluaciju na način da ostatak tih te rezidue u neodobrenim proizvodima da se o tome razgovara kao što znate, prag ne može biti nula. Znate što bi to značilo. Dakle, moramo vidjeti, vidjeti, moramo se ozbiljno i odgovorno pozabaviti tim pitanjem. Zatražit ćemo od komisije da i oni daju svoju ocjenu što kraćem roku. Imajući u vidu da je na Vijeću za ribarstvo 15. prosinca dana potpora radu na prijedlozima, na tekućim prijedlozima. Mi ćemo nastaviti s radom kako bismo postigli dogovor vezano uz zajednički, zajedničko stajalište na vijeću. Nadamo se da ćemo postići neke rezultate do kraja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 Neki su zastupnici iskazali zabrinutost vezano uz to kako će se ovaj sporazum odraziti na poljoprivrednike, proizvođače i poslovne subjekte. Da kako ne možemo ustvrditi da ovaj sporazum neće osigurati nove prilike za gospodarski rast u Europskoj uniji. Istovremeno Slažemo se i sa onima koji su iskazali svoju zabrinutost vezano uz spomenuti sporazum. Postoje neki rizici e, koji se posebno tiču poljoprivrednika. Mi pomno analiziramo e, neke aspekte tog sporazuma i iskazali smo zabrinutost vezano uz zdravstvenu ispravnost hrane i još neka druga pitanja. Ne mislim da se stajalište vijeća može bitno promijeniti eh, kada je riječ o ovom trgovinskom sporazumu. Nisam još susreo kolegu koji bi rekao da eh, želi promijeniti svoje stajalište s tim u vezi. Prema tome, zahtjevi koje smo postavili za potpisivanje ugovora i dalje su prema našem mišljenju adekvatni kada je riječ o sigurnosti, e, zdravstvenoj ispravnosti hrane i tako dalje. Nekoliko riječi o šumarstvu. Kolegica Müller je postavila pitanje o šumama. Znamo da ne postoji jedinstvena politika u području šumarstva u Europi. U nekim zemljama postoje razrađene strategije za šume, postoje i dugoročne, dugoročna perspektiva za razvoj šumarskog sektora. Ne bih htio reći da ćemo vam mi dijeliti lekcije o tome kako gospodariti šumama za vrijeme našeg predsjedništva, no moramo imati na umu da trebamo sudjelovati na forumu UN-a o šumama i prema tome pokušat ćemo e, postići neke rezultate i nastojat ćemo pronaći zajednički nazivnik e, u kreiranju politike za šume i tijekom tih razgovora Naime, ja ću nastojati u tim razgovorima oblikovati svoje izvješće koje ću predočiti UN-u. Reći ću vam i koje su naši razlozi za zabrinutost, ali ne, mi vam nećemo diktirati kako da gospodarite svojim šumama. Bilo je također jedno pitanje o obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i o tome na koji način zajednička poljoprivredna politika može utjecati pa čak i negativno na takva mala gospodarstva e, na način da im smanji konkurentnost. Mislim da ćemo e, povesti raspravu o toj temi. Osobno zajedno s kolegama. Smatram da ne bismo trebali ugroziti konkurentnost malih gospodarstava, ni na koji način. Kolege će se osvrnuti na to pitanje. Smatram da je potrebno unaprijediti konkurentnost malih poljoprivrednih gospodarstava. Ne mogu vam sada nabrojati konkretne mjere koje bi se tu mogle donijeti kako bi se to provelo u dijelo. Međutim, vjerujem da većina država članica dijeli vaše mišljenje i smatra da treba pomoći malim gospodarstvima kako bi mogla povećati konkurentnost. I nekoliko zaključnih riječi. Kada je riječ o nepoštenim praksama u trgovini u lancu, opskrbnom lancu hranom, riječ je o vrlo važnom pitanju. Mi sa svoje strane podržavamo sve dobrovoljne inicijative. Smatramo da treba nastaviti promatrati razvoj situacije. E, unazad nekoliko sastanaka vijeća e, ta se tema našla na našem dnevnom redu i imali smo raspravu o tome ako se ne varam zatražilo se od komisije da provede postupak praćenja stanja kako bi se dala ocjena situacije te kako bi se vidjelo koliko je to bitno. Mi ćemo se svakako vratiti na tu raspravu i nastavit ćemo o tome razgovarati na jednom od sljedećih sastanaka vijeća i nastojat ćemo čuti stajališta država članica jer situacija varira od jedne države do druge i bitno je da vidimo koje su nam e, zajedničke i e, zajednički stavovi e, kako bismo jedinstveno mogli djelovati protiv takvih nepoštenih praksi. To bi bio moj odgovor. Hvala vam gospodine Duklasu. Hvala vam što ste se dotakli mnogih tema. Želim vam uspješno predsjedanje i nadam se da ćemo se susresti još mnogo puta za vrijeme predsjedanja. Možda na izložbi u Milanu ili prilikom nekih drugih događaja. Dakle, ovime smo završili sa točkom broj 8, razmjena gledišta sa gospodinom Duklavsom, latvijskom ministrom poljoprivrede. A izvolite, imate riječ, samo molim vas budite kratke. Samo kratko. Samo kratko nekoliko rečenica u vidu zaključka. Želim zastupnicima u parlamentu koji su izrazili zabrinutost zbog toga što je Latvija mala zemlja i da bi mogla stvarati probleme e, u područjima ekološke proizvodnje, zajedničke poljoprivredne politike i tako dalje. Obećajem vam da ćemo biti E, vrlo ambiciozni u našim politikama i da ćemo učiniti sve ono što smo obećali. Nećemo nipošto e, napraviti ništa što bi moglo naštetiti razvoju poljoprivrede. su Hvala vam. Mislim da vam je ovaj pjesak najbolji e, znak da e, se cijeni ono što ste rekli.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 Jest, jest, no. Proszę Państwa, bardzo proszę. Zaczynamy. Dame i gospodo, evo nastavljamo sa našim sastankom. I došli smo do točke broj 9 našeg dnevnog reda. Proizvodnja, stavljanje na tržište i upotreba hrane za životinje s dodanim lijekovima i stavljanje izvan snage direktive 90-167 EEZ. To je vrlo stara direktiva, izvjestiteljica je gospođa Aguilera Garcia, ali najprije ćemo početi sa nekoliko podataka o tom dosijeu a podatke će nam izložiti predstavnici komisije. Molim predstavnike komisije iz opće uprave Sanko gospođu Pongelini. Hoćete li vi prvi uzeti riječ? Da. Hvala vam i dobar dan svima. Ovdje sam kao predstavnici komisije zajedno sa svojim kolegom i predstavit ću vam naš prijedlog izmjene ili e, revidiranje uredbe o proizvodnji i upotrebi mm, hrane za životinje sa dodanim lijekovima. Ovo je prijedlog kojeg smo razradili sa nekoliko ciljeva. Jedan od ciljeva jest uskladiti europsko tržište, jer svi znate da e, direktiva koja je trenutačno na snazi i koja je prenesena u nacionalno zakonodavstvo može izazvati e, probleme na tržištu zbog različite provedbe direktive. Stoga naša želja bila da izmijenimo stari pristup i da usvojimo novi pristup i taj novi pristup uzeo u obzir i nove koncepte koji su uvedeni. Kao što vidite, ovo je direktiva iz 90-ih, to znači da je e, pripremana krajem 80-ih i e, tada je situacija bila znatno drugačija od današnje. Pojam od polja do stola pojam e, odgovornosti subjekata u poslovanju s hranom. Sve, e, sve su to promjene koje su unesene u novu reviziju. Dakle, svime time želimo unaprijediti uvjete i kvalitetu naše hrane, te naravno, još ono što je najvažnije, osigurati sigurnost e, hrane za zdravlje ljudi. Smatramo da upotrebe, upotreba hrane za životinje sa dodanim lijekovima, da je to još uvijek najbolji način za liječenje e, životinja i to pogotovo životinja iz uzgoja, no isto tako smatramo da je to odličan način za liječenje e, kućnih ljubimaca. Tako da smo u ovaj prijedlog uvrstili i mogućnost da se upotreba proširi što nije bilo e, dovoljno jasno u prethodnoj direktivi. Naravno, stalno moramo imati na umu e, da je naš cilj unaprijediti kvalitetu e, naše proizvodnje i imali, uzeli smo u obzir veliki problem s kojim se danas suočavamo, a to je razvoj rezistentnosti, otpornosti na određene antibiotike. Tako da smo definirali mjere kontrole kako bismo dobili bolje elemente, kako bismo imali bolju strategiju uh, u borbi protiv nastajanja otpornosti na neke antibiotike. Dakle, ovo je bio samo vrlo kratak uh, uvod kojim sam vam htjela pružiti okvir, a sada ću dati riječ mojem kolegi koji će vam dati više detalja i bolje će vam objasniti svrhe nove direktive i u kojim smo područjima e, uvrstili ova načela o kojima sam vam upravo govorila. Dobro, ali najprije riječima ima predsjednik. Thank you, uh, Mr. Uh, president here, uh, and I will, Hvala vam, gospodine e, predsjedniče. Ja zapravo vam moram izložiti e, dva cilja u sljedećih 5 do 7 minuta. Prvo je izložiti o čemu vam govorimo kad govorimo o hrani za životinje sa dodanim lijekovima, jer otkako je komisija predložila prijedlog u rujnu, javilo se tu jako puno e, nejasnoća, um, nakon toga je jako puno priopćenja o oralnoj primjeni veterinarskih medicinskih lijekova i e, hrani za životinje sa dodanim lijekovima. Zato mislim da je vrlo da je jako važno znati o čemu govorimo kad govorimo o hrani za životinje sa dodanim e, lijekovima. Na ovom slajdu vam želim pokazati da postoje tri glavna načina oralne primjene lijekova kod životinja. I jedan je dakle, dakle hrana za životinje Dakle, to je kontrolirano i regulirano područje i jako je važno da sa životinje s dodanim lijekovima i veterinarski e, lijekovi da mogu doći do gospodarstva nakon što je izdano, izdan recept. Jer još uvijek se događa za da se koriste antimikrobna sredstva za, u svrhe za koje ne treba. I to smo regulirali još 2006. Tako da antimikrobna sredstva koja se davaju u životinjama u Europi daju se nakon e, izdavanja recepta od strane veterinara i isključivo za liječenje određene bolesti. Ovdje kao što vidite imamo dakle hranu za životinje sa dodanim lijekovima i to je jedino što reguliramo ovim novim prijedlogom. Zatim e, imamo još dva načina oralne primjene. I to su dakle praškovi koji su spremni za upotrebu ili se mogu otopiti u e, ili lijekovi koji se mogu otopiti u vodu. To se može poslati e, dakle vlasniku životinja i on će to umješati u hranu za životinje ili može lijek dodati u e, životinju za piće. No, ta dva načina primjena nisu u području primjene ove direktive, već u području zakonodavstva o veterinarskom medicinskim proizvodima. E, dakle, voda za piće i dakle pružanje lijekova na taj način ima nekoliko nedostataka, a i takozvani oralni praškovi također predstavljaju e, problem kad je riječ o preciznom doziranju lijekova. I kao što je rekla gospođa Pongini, smatramo da je e, hrana za životinje s dodanim lijekovima vrlo dobar način za e, liječenje bolesnih životinja i to je uglavnom e, najbolji način, no nije uvijek i e, moguće. Ovo je još jedan e, prikaz na koji način se hrana za životinje s dodanim lijekovima daje životinjama i kako dolazi do životinja, no ono što je važno reći jest da je da se to proizvodi iz dakle krmiva i veterinarsko-medicinskih proizvoda. Tako da je ključno da se to daje samo e, uz veterinarski recept i, za živo, i to životinjama koje se proizvode za e, hranu i kućnim ljubimcima. Ciljeve je već izložila moja kolegica. Tako da ovdje su samo neki opći ciljevi, to je dakle um, jednostavno funkcioniranje konkurentnog i inovativnog uh, unutarnjeg tržišta. To nije samo prazan, to nisu samo prazne riječi. Otkrili smo da je hrana za životinje s dodanim lijekovima, da to nije konkurentno tržište u brojnim zemljama članicama i ponekad su cijene previše visoke zbog nacionalne provedbe uh, direktive koje je trenutno na snazi Druga stvar, drugi cilj je da moramo osigurati visoku razinu zaštite e, zdravlja i životinja i javnog zdravlja. I tu ponajprije mislim na problem e, otpornosti na antibiotike. To dakle sve više ulazi u zakonodavstvo i za vrijeme pripreme ovog prijedloga morali smo e, revidirati i bolje prilagoditi te mjere koje se odnose upravo na taj problem. Razlozi za ovo djelovanje Europske unije. Dakle, imali smo rezoluciju Europskog parlamenta, takozvani Rosbach izvještaj, u kojem je parlament zatražio da komisija da prijedlog o hrani za životinje sa dodanim lijekovima kako bi se riješili problemi. u tom području. A, a sada na sljedećih nekoliko slajdova ću objasniti na koje smo probleme naišli i kako ih planiramo riješiti u prijedlogu. Prvi problem je neprecizno doziranje veterinarsko-medicinskih proizvoda. Mnoge zemlje članice nemaju jasne propise i doziranje veterinarsko-medicinskih proizvoda nije dovoljno jasno definirano. Opet s druge strane imamo određene zemlje članice koje imaju visoke standarde za proizvodnju eh, hrane za životinje s dodanim lijekovima imaju dakle i preventivne troškove i zbog toga industrija ne nudi hranu za životinje s dodanim lijekovima i zbog toga onda poljoprivrednici ne mogu iskoristiti taj način liječenja. A osim toga postoje određene prepreke trgovini unutar Europske unije. Dakle, što smo mi predložili kao rješenja? Definirali smo proizvodne standarde i obveze koji uključuju skladištenje, prijevoz i stavljanje na tržište hrane za životinje s odolnim lijekovima. Ono što je inovativno jest da smo uključili i skladištenje i prijevoz. Vidjeli smo da u brojnim skandalima sa stočnom hranom da postoji E, zakonodavna e, rupa dakle, u području skladištenja i prijevoza i da se to, to nije bilo riješeno na odgovarajući način. Dakle, tu smo prilagodili propise koji se odnose na higijenu stočne hrane iz uredbe 183.2005. I osim toga smo e, definirali vrlo jasno detalje. Još jedna važna tema je homogeno dodavanje veterinarsko-medicinskog proizvoda hrane za životinje i tu predviđamo mogućnost da se e, definiraju jasni kriteriji za hranu za životinje s dodanim lijekovima. To je još jedan važan korak napred mm, kad je riječ o konkurentnosti. Dakle, anticipirana proizvodnja, da se, e, dakle, takva hrana proizvodi prije izdavanja veterinarskog recepta i takav način će imati puno prednosti i za proizvodnju, ali i za smanjenje troškova, ali i e, za prijenos. Jer ako se recept ne mijenja previše često, onda e, prijenos lijeka na neceljenu hranu će se isto tako smanjiti. Zadržali smo načelo da hrana za životinje s dodanim lijekovima se može proizvoditi samo na temelju veterinarskog medicinskog proizvoda koji je odobren e, upravo u svrhu proizvodnje hrane za životinje s dodanim lijekovima. A dopustite mi sada da vam izložim drugi i to još veći problem, a to su rezidui, to jest ostanci e, veterinarsko-medicinskih proizvoda u stočnoj hrani, te zloupotreba takvih proizvoda te rizik za e, razvoj rizik za razvoj otpornosti na antibiotike. U našem zakonodavstvu smo to pokušali riješiti na sljedeći način kroz tri ključne mjere, a to je da definiramo kao startnu točku limite za prijenos e, veterinarsko-medicinskih proizvoda. Danas u Europi imate situaciju da neke zemlje članice imaju visoke e, stope tolerancije koje mogu predstavljati rizik za e, razvoj otpornosti na antibiotike. I što smo mi odlučili? Dakle, za antimikrobna sredstva smo definirali 1% ostatka, dakle ako je riječ o antimikrobnom sredstvu i 3% za ostale veterinarsko-medicinske proizvode. Ovaj 1%, to ne govorimo o jednom, jedno, 1% proizvoda, o 1% hrane za životinje s dodanim lijekovima, već je to 1% terapeutske razine koja je bila u prethodnoj šarži veterinarsko-medicinskih proizvoda. To znači da je tolerancija na je samo jedan e, ppm. I još jedan od ključnih elemenata jest da ne dozvoljavamo preventivnu upotrebu hrane za životinje s dodanim lijekovima koji sadrže antimikrobna sredstva. I to je jako velik korak unaprijed to što je preventivna upotreba zabranjena ovim novim prijedlogom. Osim toga, unijeli smo i neke tehničke detalje o tome kako propisati hranu za životinje s dodanim lijekovima koja sadrži antimikrobna sredstva. I posljednji slajd kojeg sam pripremio, možda nije toliko interesantan ovom odboru, budući da i ovdje riječ o hrani za životinje s dodanim lijekovima za e, kućne ljubimce. E, riječ je o tržištu koje trenutačno vrijedi oko 5 milijuna eura, ali ima potencijal da naraste do 1 milijarde eura. I zbog toga želimo pripremiti teren kako bi se te inovacije mogle dogoditi. Eto, to je bila moja e, prezentacija. Hvala vam na pozornosti. Ja sada e, dajem riječ našem predsjedniku. Hvala vam na ovoj prezentaciji. E, o ovom ćemo se temom još jako puno baviti, a sada bih dao riječ našoj izvjestiteljici, gospođi Aguilera Garcia. Samo molim vas da budete kratki. Hvala vam gospodine predsjedniče. Hvala predstavnicima komisije iz DG Sanko i DG Agri koji su nam dali ovo, ovo prvo izlaganje tehničkog propisa. Riječ je o uredbi koja je prema mojem mišljenju doista potrebna. Uredbi o usklađivanju pravila zato što dolazi do narušavanja e, tržišta s obzirom na provedbu. Ja dolazim e, iz Španjolske, naši su propisi e, ažurirani iz 2009. Tako da mislim da, je, da su španjolski propisi ažuriraniji od ove direktive iz 90. i stoga smatram da je ovaj prijedlog e, doista potreban. Čini mi se da je uredba najbolji način zato što je ona ima izravnu primjenu i važno je definirati ujednačene uvjete za proizvodnju i upotrebu hrane za životinje s dodanim lijekovima. U ovom prvom izlaganju bih još navela da sam htjela vas poslušati, htjela sam poslušati ostale članove e, odbora i riješiti određena pitanja. Još bih istaknula neke aspekte koje ja držim bitnima. Prema mojem mišljenju, najbolji način za oralnu primjenu lijekova, dakle većim skupinama životinja, je korištenje hrane za životinje s dodanim lijekovima. Smatram da je to doista najbolji način. Najbolji način da se liječi veća skupina životinja. Ne kažem da nema drugih načina, sigurno ima. No na ovaj način se jamči homogeno korištenje lijeka i učinkovitost upotrebe lijeka. O tome je riječ zato što na taj način sve životinje imaju, dobiju jednaku količinu lijeka, no ne smijemo zaboraviti, e, ti lijekovi moraju biti propisani od strane veterinara, dakle moraju biti, e, moraju imati recept. To smatram, e, dakle sve ovo smatram jako bitnim i smatram da je prijedlog ove uredbe došao u pravom e, trenutku, no isto tako moram pojasniti neke stvari. To je na primjer definicije u članku 2. Bojim se da te definicije nisu dovoljno jasne i htjela bih iskoristiti ovu priliku da se te definicije malo pojasne. Neke od njih su malo um, zbunjujuće. Možda nam vi možete sada to pojasniti. Osim toga, mislim da bi istovremeno trebalo raditi i na dakle da se vodi rasprava i u odboru Envi i moramo eh, raditi dosljedno. Moja najveća sumnja je sljedeća. Dakle, e, miješanje hrane u mobilnim miješalicama. Dakle, je li to e, mobilna miješalica hrane za životinje s dodanim lijekovima? Da li se to shvaća kao nekakva tvornica? Jako je, va, jako je važno da se definiraju svi uvjeti za otvaranje, za dobivanje odobrenja eh, i da se točno definiraju koji zahtjevi moraju biti ispunjeni. Tako da, prema me, mojem mišljenju, mješ, dakle, mobilne mješalice moraju zapravo ispunjavati iste eh, uvjete kao i veliki E, proizvođači. Jer netko bi mogao pomisliti da se hrana za životinja s dodanim e, lijekovima proizvodi bez previše propisa. Sigurna sam da to nije bila namjera prijedloga, ali eto, htjela sam da pojasnimo što je mobilna mješalica, što to znači i zašto je za takvu mješalicu e, potrebno manje zahtjeva od onoga što se zahtjeva od subjekta koji proizvodi takve, takvu hranu za životinje. Osim toga, voljela bih čuti koja je razlika dakle, između unakrsne kontaminacije i prijenosa. To su dva pojma koja su prema mojem mišljenju sinonimi, ali meni se čini da prema prijedlogu ove uredbe ipak nisu jednaki. Zatim imamo još jedan pojam, to su ljekoviti premiksi, oni se također e, ne koriste, a koriste se u veterinarskom e, slengu. Ili e, nešto što dakle je neciljana hrana. Te bi stvari trebalo pojasniti. Isto tako moramo paziti i o uredbi o veterinarsko-medicinskim proizvodima o kojoj se trenutno raspravlja u odboru ENVI zato što je jako važno da budemo dosljedni. Hvala lijepa na ovoj prezentaciji. Kao što ste rekli, ovaj je prijedlog dio e, dvaju drugih e, prijedloga jedno je e, su veterinarski lijekovi, a e, drugo su europske agencije. Envi je odgovoran odbor, imamo gospođu Marit Palcom i gospodina Polčaga iz našeg e, odbora koji su odgovorni za ova dva dokumenta. Mi ćemo pripremiti mišljenja za ove odgovore za koje smo nadležni. Biti će još prilika da o tome razgovaramo. Gospodin Ferlih, jednu minutu. Biti ću kratak. E, e, ja sam došao iz Itre i tamo je rasprava. Hvala lijepa. Ovo je važan dokument mm, E, kad govorimo o, tim proizvodima onda vidimo koliko je to složena tematika e, jer e, o tome ovise naši životi ako budemo previše koristili antibiotike bolesnici i mladi ljudi e, neće više moći biti uspješno liječeni antibioticima. Imaćemo i velike probleme u, u, u stočarstvu jer nećemo moći liječiti bolesne životinje. E, stoga e, tu moramo osigurati da imamo preciznije doze antibiotika Moramo također osigurati da životinju uvijek najprije pregleda veterinar. Da vi pripremate mišljenje za ITRU, a sada izvjestitelj u sjeni gospodin Eriksson. Hvala lijepa moram reći da se slažem da je to e, izvanredno važno pitanje ako e, imam ako želimo koristiti e, lijekove za ljude i za životinje ili ćemo ostaviti da ljudi E, umiro i od e, običnih bolesti koje danas smatramo da se lako liječe i za koje imamo lijekove. Brine me da toliko ljudi iz mnogih zemalja u Europi, u Britaniji i u Njemačkoj i Francuskoj e, mogu nastavljati s ovim problemima, a da ništa ne rade, e, da bi se situacija promijenila. Mislim da je izvještaj komisije e, dobar korak. Moramo naravno učiniti još više. Moramo ovu temu vrlo ozbiljno razmotriti u sljedećih nekoliko tjedana i napraviti sve što je moguće. Moramo promijeniti situaciju. Neke zemlje poput Švedske, mi smo stvarno promijenili situaciju. Imali smo teških problema. A mislim da bi e, cijela Europa mogla slijediti naš primjer. Hvala. E, izvjestitelju u sjeni imate još vremena. Još jednu minutu, gospodin Hoslik. E, dobro je da se s time e, sada bavimo i da to želimo uskladiti u Europi ali tu i stvari prestaju. Upravo smo, je kolega govorio o smanjenju antibiotika. Ili to nisam dobro čitao ili e, nisam našao. To nije plan smanjivanja e, antibiotika, već je to plan usklađivanja. Nemamo tu smanjenja ni na jednom mjestu u izvještaju mm, mm, mm, e, Kaže se da treba zabraniti preventivno korištenje antibiotika. E, recimo imamo e, farmu pilića, jedno pile e, kašlje i onda želimo napraviti profilaksu i spriječiti širanje bolesti pa svima dajemo lijekove da ček, čak i kada dvodnevne e, uporabe lijekova e, već dolazi do štetnog djelovanja. Ako veterinar pre, nešto propiše ne znači da je to dobro. U uzgoju peradi tu imamo takova iskustva koja upravo potvrđuju što sam rekao. Hvala lijepa. E, gospodin Bosan Novečer. Gospođica Noćer. Ja bih e, podržala ovo što je sada rečeno. E, e, kad čitamo ovaj dokument vidimo što je to rečenica, da to ima pozitivno djelovanje na troškove. To znači da će to postati jeftinije za gospodarski rast, a i na sektor lijekova, proizvodnje lijekova E, imamo dijeljenje e, e, hrane i lijekova i to imam, postoje već niz desetljeća. Ja, ja ne znam mnogo o ovoj temi, ali ne možemo slaviti pobjedu ako samo kažemo da će se sada sve izdavati na recept mm, E, ovo davanje za cijelu grupu, za cijelu staju ili cijeli, cijelu seriju, e, e, to ovaj propis mislim da uopće nije provediv. Hvala lijepa. Gospodin Agnju ima riječ. Nadam se da svi shvaćamo da riječ ostatak e, E, znači mnogo stvari. Imamo ostatak u gnojivu, e, to se onda širi na polja i ta. Onda imamo ostatak, za ostatak e, nešto što ostalo u vreći. Ali ono što čemu govorimo da su ostaci u me, mlijeku, mesu, jajima, životinjama. Ja bih htio osigurati zeleni lobi da to uzim, shvaćamo vrlo ozbiljno u uzgoju životinja u Britaniji. Ne možete stavljati antibiotike kao preventivu. To ne smijete raditi u Britaniji. tu mora doći veterinar koji će ustanoviti da su životinje bolisne. Mm, e, E, e, veterinar je uvijek s nama od početka pa nemamo situaciju koju opisujete. Brine me da ćemo sad dati, e, dobiti uredbe i propise koje će uništiti dobru praksu i zbuniti sve. Hvala. Gospodin Buda ima riječ. Hvala lijepa predsjedniče. E, danas imamo e, hranu s dodanim lijekovima, a to treba e, poboljšati. Moramo imati sljedivost, dobru proizvodnju do potrošnje, ali istovremeno ne smijemo izgubiti iz vida sljedeću stvar. Svako gospoda, najbolje gospodarstvo je ono gdje rijetko, kamo rijetko dolazi veterinar ili liječnik. E, e, moramo osigurati da e, korištenje hrane sa dodanim lijekovima ne ugrožava život životinja i ljudi. S druge strane moramo jako, jako paziti na to kako koristimo lijekove. za profilaktiku. Jer kad dođe do bolesti koja se manifestira na nekoj farmi, na gospodarstvu, onda moramo primijeniti hranu s dodanim mlijekom, ali to treba dati svim životinjama e, na toj farmi. Gospodine predsjedniče, imam jedno pitanje komisije. Kako će ovu direktivu primijeniti na sve države članice, onda to kontrolirati? bojim se da to nećemo dobiti eh, eh, pod kontrolu eh, sami ste rekli u uvodu da imamo 13,7 milijuna uzgajivača životinja ovdje imam jedan članak od Ureda za kontrolu hrane ko, gdje se kaže da nije isključeno da sa ovim mobilnim mješalicama e, sa e, ovim mješalicama na gospodarstvu se ne može isključiti da svako gospodarstvo koje e, ima E, e, koje vidi kašalj kod recimo e, teladi da će morati potrošiti 500 eura za dozvolu da liječi tu telad. Gospodin Gigas ima riječ. Hvala lijepa. Možda mogu početi da pojasnim nekoliko stvari koje nisu bile jasne u uvodu Hrana s dodanim lijekovima jeste hrana koja se daje životinjama i koja sadrže e, e, premiks s lijekovima. Ako imate 800 mg tetraciklina na tonu, to se ne daje na taj način. E, e, radi se premješavina, predmiks. E, a i to na recept veterinara. U prvom redu imamo dakle farmaceutsku industriju koja radi taj premiks, a onda se to unosi u mliječni proizvod a kad dolazi do proizvodnje hrane onda se to stavi u hranu za životinje, životinju prema e, receptu za svaki pojedini slučaj. Kad se radi o ovom prijedlogu, ja bih e, e, to nakratko objasnio na to nisam tražio za riječ ranije jer sam čekao eh, da se izredaju govornici. Ovo je važno jer ako imate eh, farmu, eh, tu ne možemo imati ovaj pristup, to je samo se koristi u krajnjoj nuždi E, liječenje vodom nije, e, nije dobro ali koji puta je idealno jer životinja kada je bolesna ne želi jesti e, zato je to pogrešno isključeno isključiti hrana sa dodanim lijekovima za kućne ljubimce to je u suprotnosti sa dobrim korištenjem antibiotika. Gospodje i gospodo, e, e, ovdje na ekranu vidite koliko je sati. E, predugo smo diskutirali. Gospodin Kafinao ima riječ. Gospodin Ova tema je vrlo osjetljiva ja sam bio, bio na, na jednoj konferenciji veterinara koji su rekli koliko se razlikuje e, upotreba lijekova u gospodarstvima. Isti broj životinja, e, isti uvjeti, a e, velike su razlike i u davanju lijekova i u menadžmentu. Trebamo Eh, ići na eh, strategiju eh, minimiziranja mm, ne smijemo imati situaciju da ako nam jedan veterinar ne da recept da idemo drugom veterinaru i mi imamo odgovornosti prema javnosti mi moramo vidjeti kako možemo primijeniti strategiju minimiziranja jer su razlike velike a to nije dobro. Hvala lijepa, gospođa Sanra. Hvala, evo samo kratko. Meni ova rasprava izaziva određene sumnje. I to su sumnje koje su već jasne i našoj javnosti. A to je, je li kompatibilan uzgoj životinja dakle u velikim skupinama, u velikim proizvodnim jedinicama sa primjenom hrane u kojoj nema rezidua. Jer ovdje kad govorimo o liječenju bolesnih životinja, tu se svi slažemo, no problem je što tu ne liječimo samo bolesne životinje, već liječimo sve životinje. I zato smatram da se moramo početi postavljati pitanja je li moguće nastaviti ovakva, je li moguće nastaviti ovakvu kulturu bez da se rezidui lijekova daju e, životinjama, a samim time onda i ljudima. Kampa. Gospodica Hazekamp e, će zaključiti ovu diskusiju. Hvala. E, Članica sam Europskog parlamenta kratko vrijeme ali ovo je jedan od najnerazumljivih prijedloga koje sam pročitala. Usmjer je prema liječenju velikih skupina životinja. E, to jest e, radi se o intenzivnom uzgoju e, gdje životinje nisu robustne, otporne i ako jedna životina počinje kašljati sve se zaraze Mislim da je potpuno nerazumljivo kako se koriste e, lijekovi. Ovdje govorimo o antimikrobnoj e, rezistenciji, antiparazitnoj rezistenciji. Htio bih zamoliti predstavnike komisije da se da daju e, kratku izjavu. U travnju ćemo se ponovno baviti ovom temom, pa ćemo moći nastaviti raspravu. Predstavnici a molim uzmite riječi, ali budite kratki. Hvala gospodine, hvala gospodine predsjedniče. Pokušat ću odgovoriti Mm, tako što ću sažeti dio odgovora, a onda će jedan dio odgovoriti kolega. Ovo je prva povratna informacija od strane parlamenta. Neću ulaziti u detalje, mm, pokušat ću dati jedinstveni odgovor na ono što je e, po meni najvažnije što je spomenuto, a to je mm, problem upotrebe hrane za životinje s dodanim ljekovima, to jest upotrebe antibiotika u intenzivnim e, gospodarstvima, gospodarstvima s intenzivnim uzgojem životinja. Mi smo uzeli u obzir dosadašnje iskustvo i e, hrana za životinje s dodanim lijekovima se pokazala kao najbolji način da se izbjegne ono što su neki od vas spomenuli, a to je zloupotreba koja se do sada događala, zloupotreba antibiotika koja se do sada događala. I to je naš problem. Industrijski intenzivni uzgoj e, postavljaju određene etičke e, probleme uvjerena sam u to. No tu su i ekonomski aspekti koji moraju biti uzeti u obzir kada je riječ o velikim e, gospodarstvima. Nažalost, e, riječ kompromis e, nitko ne voli, ali moramo ga postići između troškova proizvodnje, neki od vas su to spomenuli, dobrobiti životinja, jer i o tome je ovdje riječ, te na vrhu svega naše našeg zdravlja. I u potpunosti smo svjesni toga. Tako da neki od nas su spomenuli problem kontaminacije i prijenosa lijekova E, u ostalu neciljenu hranu za životinje. E, nažalost, to ne možemo izbjeći, to se događa u svim, u svim ostalim oblicima proizvodnje. Tako da kroz ovu novu uredbu pokušavamo povećati kvalitetu, poboljšati kontrolu, e, poteknuti sudjelovanje subjekata u poslovanju s hranom. I ključna točka naše uredbe je veterinar Dakle, govorim o veterinaru, o nadležnim veterinarima. Dakle, veterinarske ovlasti su ključna točka. Profesionalna figura veterinara koji e, zna upravljati korektnom, pravilnom upotrebom antibiotika. Ne smijemo se bojati antibiotika, samo ih moramo koristiti na pravilni način biti u skladu s, onome što ste, s onime što ste vi rekli, a to je dakle uredba o veterinarsko-medicinskim proizvodima. Dakle, naša ključna riječ je precizno i točno korištenje veterinarsko-medicinskih proizvoda na temelju e, recepta veterinara i naravno imajući na ume uvjete uzgoja. Činjenica da smo proširili upotrebu tu nismo mislili na antibiotike. Stočna hrana s dodanim lijekovima. E, se uvijek smatra da je tu riječ o korištenju antibiotika, no to nije samo to, postoje druge patologije. I posebice u slučaju kućnih ljubimaca, korištenje antibiotika je vrlo ograničeno. Govorimo o kroničnim patologijama koje se ne odnose na upotrebu antibiotika. To znači da e, neće doći do povećanja upotrebe ovih lijekova. Ako želite još nešto, ako vas zanima još nešto, tu sam. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Ova tema je vrlo važna kao što sam rekao nastavit ćemo sa raspravom i radom i sada će gospođa Garcia dati sažetak premijer da nemamo više puno vremena bit ću kratka Ovdje govorimo o potrebi da se stočna hrana s dodanim lijekovima koristi u liječenju životinja koje su u skupinama. To se naravno događa kod intenzivnog uzgoja. Svako od nas može o tome misliti što god želi. Ja, to je druga jedna rasprava. No, usklađivanjem ćemo postići e, bolje liječenje i pravilnije. I imat ćemo više garancija i za liječenje životinja ali i za e, zaštitu zdravlja ljudi. Zato moramo biti jako strogi i potrebno je, potrebno je to usklađivanje. Nastavit ćemo s ovom raspravom, kao što je rekao predsjednik. I još ćemo e, raditi na pojašnjavanju nekih aspekata oko kojih još uvijek imam sumnje. Hvala lijepa, e, veselimo se daljnjoj suradnji sa vašim odborom. Sada idemo dalje s dnevnim redom. U srpnju 2014. Europska komisija je predstavila komunikaciju pod naslavom e, e, nepoštene prakse u E, poslovanju e, među poduzećima u opskrbi e, u opskrbnom lancu hrane nije predviđena regulatorna akcija na nivou Evropske unije. E, e, početni izvještaj ima odbor INKO, a onda ovo će biti e, odgovor parlamenta na komunikaciju komisije. Mi ćemo nastojati, ovo je nezakonodavni pristup, to treba naglasiti. Kao što vjerojatno znate, imamo ovdje jednog stručnjaka, specijalistu na ovom području, Mm, to je gospođa McGuinness. Daću joj riječ za nekoliko sekundi. E, e, ovo je zakonodavni pristup i dokument. Pitanje je kakvo mišljenje ćemo e, imati u pristupu ovom problemu Naglašavam činjenicu da je to nezakonodavni pristup e, od strane komisije. E, e, gospođo Maginis, imate riječ, nastojte biti kratki. O tehničkim elementima ovog pitanja moramo donijeti odluku E, želimo imati propis 54 koji nam daje veću snagu da e, utječemo na izvještaj e, da utječemo na izvještaj ovdje je vodeći odbor IMKO oni žele da prihvatimo propis 53 što bi olakšalo amandmane E, tu imamo izbor i borbu između odbora. E, možda mogu predložiti da e, damo jedno jednostavno mišljenje što nas onda odlači od onog što je sada na stolu. Onda bismo radili kao što normalno radimo. Ja sam otvorena za prijedleki koliko se tu možemo boriti Ovaj odbor e, ima mnogo jače mišljenje o potrebi e, više propisa u nepoštenim, e, o nepoštenim trgovačkim praksama. To se, ne to se ne odražava uvijek na plenarnim zasjedanjima. Imali smo rezolucije u prošlosti a, gdje su se odražavala ta pitanja ali kao što ste e, e, istakli predsjedniče ovo što o čemu sada govorimo nije zakonodavstvo ali možemo utjecati na razmišljanja i u komisiji i u cijelom lancu opskrbe hranom mm, jučer smo imali prvi godišnji izvještaj o inicijativi za lanac e, opskrbe E, tu se nastoji poboljšati prakse u lancu opskrbe. E, to je dobar korak, e, to je, a korak je dobro, dobrovaljan. Mnoge, mnoga mala poduzeća i mala poduzeća su ovo potpisala, ali poljoprivrednici nisu jer ne vjeruju u taj lanac moj pristup e, ovom mišljenju, bez obzira na e, oblik, jeste da ako nas brine e, održiva proizvodnja hrane u Europskoj uniji, onda moramo osigurati da lanac opskrbe hranom dade proizvođačima održivu cijenu za njihove proizvode E, vidite da je tu oštra konkurencija recimo u programu BBC-evom panorama koliko malo proizvođači e, dobivaju mm, e, dobavljači rade razne promocije recimo svježi svježi proizvodi se koriste kao gubitnici, ali se onda to nadoknađuje na nekom drugom području. Kako to možemo odraziti u e, mišljenju koje će preživjeti na plenarnoj sjednici? Mi suosjećamo o ovoj temi, e, ali ljudi ne glasaju uvijek onako kako govore na sastancima. Mi imamo ovdje povjerenika Hogana e, koji je u saslušanju išao mnogo dalje nego drugi povjerenici. On je rekao da će e, e, se ozbiljno pozabaviti ovom temom o nepoštenim praksama. Stoga moramo vršiti pritisak na komisiju E, Hogan će pozdraviti ovaj pritisak. Prvi je izazov kakav će oblik imati naše mišljenje i onda ćemo vidjeti što razni e, klubovi zastupnika smatraju potrebnim. E, možda nećemo postići rezultate. Dobrovoljni pristup je tek u povojima E, i ne znamo hoće li to biti učinkovito u srednjem roku. Hoćemo li morati čekati dvije ili tri godine i ne raditi ništa i na kraju što rade države članice? Sve, svaki radi nešto drugo, a to nije dobar pristup. Bolje bi bilo da imamo više koordinacije e, na razini Europske unije. Hvala. Hvala. U potpunosti podržavam vaše stajalište. Rekli ste da nacionalni pristup nije dovoljno snažan, posebno kada je riječ o većim e, maloprodajnim lancima. Mi ćemo vas podržati, gospođo Meginis, kako bi se vaše mišljenje moglo čuti. Razgovarat ćemo sa gospodinom Buzakom. I sada ću zamoliti da svaki izvjestitelj iz Sjene uzme riječ na nekoliko minuta. Dajem riječ prvom govorniku. Hvala gospodine predsjedavajući. Samo da se osvrnem na ono što je rekla kolegica McGuinness, a i vi ste to podržali, a to je činjenica da situacija varira od zemlje do zemlje. To ima i neke svoje prednosti, možemo naučiti jedni od drugih. Ja bih nešto rekao o perspektivi iz Velike Britanije. E, ne, se, ne razgovara, razgovara se dosta o cijenama mlijeka u Velikoj Britaniji, ne toliko vezano uz e, ukidanje mliječne kvote, nego je odbor parlamentarni odbor e, za nadležan za ovo područje upravo nešto rekao o tim cijenama. Mi isto imamo svoj nacionalni pristup u Velikoj Britaniji koji baš ne funkcionira. Međutim, imamo osobu koja se bavi odnosima između proizvođača, prerađivača i e, trgovaca i zapravo su tu na neki način izbačeni poljoprivrednici iz te jednadžbe i jedan od nalaza odbora bio je sljedeći. Znamo da vlada želi revidirati tu te aktivnosti uh, iz 2016. Međutim, treba vidjeti kako se njegova nadležnost može proširiti i na poljoprivrednike u opskrbnom lancu. Mislim da je zanimljivo, kao što je rekla kolegica McGuinness, da u ovoj inicijativi, dobrovoljnoj inicijativi za opskrbni lanac, oni su izdali svoje prvogodišnje izvješće, dakle upravo se radi o tome da poljoprivrednici nisu zastupljeni u čitavom procesu, kako bi se postigla kvaliteta u opskrbnom lancu, bilo da je riječ o paneuropskoj inicijativi ili inicijativi pojedinih zemalja, svodi se na to da nam treba e, prisutnost poljoprivrednika u sustavu. Mislim da poljoprivrednici da su se distancirali zbog pitanja e, pravičnosti, međutim moramo ih na neki način uključiti ako želimo postići veću kvalitetu. Hvala. Gospodin Smit, imate dvije minute. Hvala. Drago mi je da kolegica predvodi na, ovoj, ovom izvješću. Nadam se da će zastupati interese i stajališta odbora. Mislim da treba e, razlučiti nepoštenu trgovačku praksu u opskrbnom lancu za razliku od općeg, e, opće situacije. Tu imamo drugačije stajalište u odnosu na odbor IMKO Mislim da mi možemo legitimno naglasiti da je prehrambeni opskrbni lanac drugačije od općeg trgovačkog prava. E, dakle, mislim da prehrambeni sektor e, ima posla sa proizvodima koji se mogu pokvariti, koji dakle ne mogu dugo izdržati, tako da su e, vrlo drugačiji i načini kako se vodi trgovina. Mislim da možemo u ovu raspravu uvesti i neke konkretne primjere. Status quo ne funkcionira. Škotska, koju dobro poznajem, i Velika Britanija imale su nekoliko primjera e, u kojima se moglo vidjeti da status quo ne funkcionira. jedna tvrtka izračunala da broj e, prehrambenih tvrtki koje su otišle u stečaj da se povećao za 28% 2014. u odnosu na 8% ostalih tvrtki u gospodarstvu. Dakle, prehrambeni sektor uistinu ima određenih poteškoća. Zatim udruga malih poduzetnika u Škotskoj u Velikoj Britaniji svaki peti e, član je imao problema u posljednjih pet godina. Bilo je problema sa plaćanjima E, u nekim tvrtkama je to 90 dana ili 120 dana je rok za plaćanje i to je, stvara probleme u gotovinskom toku tih tvrtki. Isto tako imamo i tog ombudsmana za e, veletrgovine koji ima različite, ima razne nadležnosti u Velikoj Britaniji i dakle što se tiče ove inicijative za opskrbni lanac, da mi je pozdravljamo, međutim ne postoji nikakav mehanizam za anonimne pritužbe i upravo zato poljoprivrednici ne žele u tome sudjelovati. E, mislim da se mi trebamo koncentrirati na prehrambeni opskrbni lanac, a e, neka se imko bavi općim e, trgovačkim praksama. Hvala. Hvala vam predsjedniče. Ja sam nov u ovom parlamentu i pridružio sam se parlamentu zato što sam želio da izgradimo nešto veliko, jedinstvenu Europu koja će obnoviti smisao zajednice. I kada sam se počeo baviti ovim izvještajem, namjera je bila da pripremimo ono što se stalno spominje u zemljama članicama, a to je jedinstveno tržište. Jedinstveno tržište se može izgraditi ako postoje minimalna zajednička pravila. Stoga u tom slučaju Činjenica da ovaj izvještaj nema za cilj definirati minimalne e, propise, već sve temelji na e, fakultativnim odlukama, to moram reći da me to razočarava. I zapravo ne shvaćam kakve će to konkretne učinke imati sve ono što ćemo mi proizvesti u ovom izvještaju. I e, ova studija spominje jako puno podataka po kojima je jasno da postoje nepoštene trgovačke prakse, da su one vrlo raširene i većina ispitanih se žalila na takve prakse. Taj sektor um, pokriva i veliki dio prekograničnog e, trgovanja i zbog toga bi trebalo pružiti barem minimalna jamstva tom sektoru. A nedostatak takvog pristupa iz mojeg gledišta će još dodatno e, zakočiti tržište s nula kilometara. Zato što tko ovdje najviše e, strada? To su mali proizvođači koji ciljaju na kvalitetu, a ne na količinu. Oni od ovoga neće imati koristi i zapravo će tu biti e, gubitnici. Bojim se da se tu radi veliki pritisak i volio bih da se ova inicijativa ne zaustavi na nečemu što će biti isključivo dobrovoljno. Da, istina, ali liberali će reći da je to slobodno tržište. Gospodin Rupe na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavajući. Činjenica je da je ovo pitanje u zemljama gdje je razina suradnje niska vrlo bitno. Teško je govoriti o tržišnom natjecanju ako ne uđemo u pitanje nepoštene trgovačke prakse u opskrbnom lancu. Primjerice u Litvi su prerađivači iz proizvođača sve istisnuli. Sada su počeli plaćati 16 centa za litru mlijeka. Tako da sve ovo što se govori da ljudi napuštaju poljoprivredu, da odlaze sa sela, to su sve prazne riječi kada vidimo kako stvari stoje. Treba nam jedna jasna direktiva kojom bi se definirao odnos između proizvođača, prerađivača i trgovaca i to je jedini način da se osigura pošteno tržišno natjecanje. Hvala. Gospodin Bogović na jednu minutu. Hvala lijepa. Rasprava koja se odnosi na nepoštenu trgovačku praksu traje već neko vrijeme. Čini mi se da, da je, zapravo smo došli do zastoja. Ja sam iz Slovenije i mi se tamo suočavamo s istim problemima poljoprivrednici ne sudjeluju u ovom sustavu i čini se da će pred nama biti sve više kriznih situacija. Poslovni subjekti prisiljavaju proizvođače da snize cijene i vjerujem da ćemo morati imati poticajne mjere na tržištu ili u svijetu kako bismo povećali cijene jer u protivnom ćemo imati još više problema u budućnosti. Gospodin Agnju, na samom početku ove rasprave vi ste jasno kazali da ovo neće dovesti do donošenja uredbe. E, ako je tome tako, zašto je onda u čitav postupak uključena komisija? Zašto imamo izvjestitelja i koji će biti konačni rezultat. Ako to neće dovesti do novih propisa, onda koja je svrha čitavog postupka? Ja bih rekao da to ipak hoće dovesti do donošenja nekih propisa, ali iz nekog razloga to nitko još ne želi priznati. Možete li mi, molim vas, reći o čemu se radi? Pa, odbor IMKO je nadležan za ovu temu. Mi smo zaduženi samo za mišljenje. Bilo jedno priopćenje od strane odbora, ali kao što sam rekao, ovo je nezakonodavni postupak. Gospođa Petir. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa slobodno tržište ne bi smjelo značiti da svatko može raditi što želi, a čini se da se upravo to događa i to se može ilustrirati sa kompanijama koje e, posluju na području zapadne Europe gdje su registrirane e, i koje tamo proizvode proizvod određene kvalitete i određene cijene kada isti taj proizvod proizvode u zemljama e, istočnim zemljama za e, istočno tržište proizvode ga sa puno manjim ulaznim troškovima e, proizvod je niže kvalitete ali ima istu cijenu kao i taj isti proizvod na tržištu zapadne europe. mislim da ste svi to vidjeli i osvjedočili se i čini mi se da bi e, ovaj odbor trebao itekako imati jasno stajalište i relevantno e, mišljenje zbog toga što se događa da se primjerice neki poljoprivredni proizvod e, koji je visoke kvalitete kupi u zemlji na području istočne europe tada ga trgovački centar kao svoju robnu marku prodaje na tržištu zapadne Europe, a svoj lošiji proizvod iz zapadne Europe pod istom robnom markom vraća na istočno tržište. To je sve nepoštena trgovačka praksa. Hvala, gospodine predsjedavajući. Ja se ja ću budno pratiti daljnji razvoj situacije vezano za ovu temu. Mislim da treba nabrojati sve nepoštene prakse e, u opskrbnom lancu. Ja, se, ja vodim ovu bitku već 30 godina u Francuskoj i imam određeno iskustvo s time, budući da sam e, morala osuditi jednu jedno veliki veliprodajni lanac i e, radila sam na tome da e, proizvođači sudjeluju u toj tužbi anonimno i to je taj postupak je trajao deset godina. Mislim da su to činjenice koje su sada očite na čitavom teritoriju Europske unije i moramo svi zajedno razmisliti o tome kako e, iskorijeniti takve prakse. Pani Garcia. Gospođa Helms Garcia. Hvala. Mislim da bi se na europskoj razini trebala definirati e, normativa koja će vrlo jasno popisati sve ove prakse i koja će obvezati zemlje članice na uspostavu kontrolnih agencija. To se napravilo u Španjolskoj i takva agencija može nametnuti sankcije. E, Zakon o prehrambenom lancu opskrbe u Španjolskoj je krenuo putem i e, to doista sad polako daje rezultate koji su za sada još uvijek diskretni, no ipak tu su. Jako je važno imati observatori cijena koji nam može pomoći, ali isto tako moramo biti sposobni nametnuti administrativne sankcije. I Europska komisija sa svojom komunikacijom nije baš puno rekla. I podržavam gospođu Marines koja od nas traži podršku kako bi e, ovaj dokument bio mnogo više od mišljenja. Jer nikada to nismo dovoljno ponavljali. Ovo jest istina, govorimo o trgovini, ali ne govorimo o bilo kakvom obliku trgovine, već o trgovini poljoprivredno-prehrambenim proizvodima. Gospodin Nikolson ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih e, se također pridružio onima koji e, su poželjeli mnogo sreće kolegici McGuinness e, u njezinom radu. Međutim, e, nisam siguran da bi poljoprivrednici mogli biti dio rješenja. Mislim da je možda prejednostavno e, zaključiti da ako se poljoprivrednici uključe u sustav da će to riješiti probleme. Naime, Dakle, ono što je bitno vidjeti kako e, supermarketi nadziru vlastite oznake, e, kako se traže od ljudi da proizvode uz gubitak i Dakle, to je način na koje velike tvrtke na multinacionalne kompanije funkcioniraju. Dakle, njih ne zanimaju niti nacionalne državne vlasti, a niti Europska unija se nije bila u stanju nositi sa e, multinacionalnim kompanijama. E, ja želim kolegici Meginis mnogo uspjeha u daljem radu i mislim da je ovo pravi put, ali e, bojim se da što god proizveli neće uroditi plodom. Hvala gospodin Hvala gospodine predsjedavajući. Što se tiče e, ove teme, e, komisija je od početka pokazala da nije spremna reagirati. Iz tog razloga je prije nekoliko mjeseci donesen, odnosno postignut e, izvjestan dogovor između nekih političkih obitelji. Nisu svi to potpisali. Međutim, taj se sporazum ne primjenjuje i ne provodi se jednako svim državama članicama. Mislim da bi kao prvo bilo dobro da vidimo što je bilo s tim sporazumom koji nam je predstavljen kao čarobno rješenje. Marijet eh, će vjerojatno u tome pronaći rješenje, moći će reći što je s tim. Eh, što se tiče praksi, da, ljudi nastoje premostiti e, neke zakonske praznine, dakle ako se žele navesti sve nezakonite prakse, to mi se čini vrlo ambicioznim jer u tom trenutku kada ih sve pobrojimo pojavit će se neke nove prakse. Daću vam primjer, e, jedan francuski supermarket sada zahtjeva e, jedinstveni model jedne blagajne. E, međutim, naime, jedne plastične jedne plastične posude. posude. Dakle, pitanje je da li su to isto tako nepoštene prakse. Eh. Gospodin Flanagan. Drago mi je što vidim da nastojimo nešto reći o ovoj temi. I kao što su rekli neki drugi zastupnici, ja se ne slažem sa mnogim stvarima u Europskoj uniji, ali se slažem da trebamo međusobno trgovati. Šokiralo me kada mi se jedan stočar obratio prije godinu dana i rekao je da na ovom otvorenom tržištu lako može izvoziti u Italiju i Francusku, ali ne u Veliku Britaniju. A, s obzirom da su oni odmah do nas u Irskoj, to je malo zbunjujuće i treba vidjeti zašto se to događa, kako to da ljudi ne mogu utovariti životinje na brodove, e, da se prijeti da se ostala roba neće ukrcati na brod ako bude tamo e, iz stoka. Zašto ima prosvjeda u Britaniji kada nastojimo tamo izvesti životinje, ali ne u Francuskoj, budući da četiri puta duže traje put, e, tako da možda bi se e, zaštitnici životinja trebali više brinuti za to da se životinje izvoze u Francusku. Međutim, nema prosvjeda i čak možda plaćaju neki od njih koji ne žele da mi izvozimo u Veliku Britaniju. da Dakle, postoje neke dobre stvari e, u Europskoj uniji kao što je trgovina, a očito da ni u tome ne postižemo uspjehe. U ime e, komisije, gospođa Rebinta, e, predstavnica Europske komisije ima riječ. Thank Hvala lijepa. Gospođa Beri vam je već objasnila naše priopćenje. S obzirom na to da nema vremena, neću ulaziti u sadržaj priopćenja. Ja sam pažljivo saslušala iznesene komentare i htjela bih možda samo iznijeti jednu primjedbu u vezi sa e, našim priopćenjem, dakle priopćenjem koje smo donijeli u srpnju. Dakle, to priopćenje ne donosi nikakav prijedlog o novim mjerama. E, tu se iznose neka stajališta. Mi smo poduprli dobrovoljnu inicijativu. Smatramo da je to dobar početak e, za rješavanje problema u vezi s nepoštenom trgovačkom praksom jer ako se dobavljači e, obvezu na nešto, obvezu, onda će to vjerojatno i provesti. Međutim, istovremeno postoje neke slabosti u tom dobrovoljnom pristupu, a to je e, vezano uz samu provedbu, uz mehanizam provedbe. Dakle, Trenutna je situacija takva da u velikom broju država članica postoje e, zakonodavne inicijative u koje je ugrađen mehanizam za provedbu i mi smo u priopćenju rekli da ćemo snimiti situaciju, vidjet ćemo što je do sada učinjeno i sada na tome radimo. Također ćemo zatražiti od država članica da e, daju pregled svojih mjera i u priopćenju smo obećali da ćemo se vratiti na to za godinu dana. Prema tome, ovo priopćenje je zapravo jedan, e, jedna privremena situacija. Mi smo tu obećali da ćemo se ponovno vratiti na to za godinu dana gospođo McGuinness. Prije nego što iznesem zaključke, zamolit ću komisiju da mi nešto pojasni. Ja sam shvatila da će komisija izići s izvješćem do kraja godine. Je li to još uvijek e, stoji? Da, istina je, to je, to je bio cilj koji smo si zadali. Mi radimo na jednoj studiji o tome kako funkcionira E, dobrovoljna inicijativa za opskrbni lanac. Dakle, mi paralelno radimo na dvije stvari. Mi analiziramo opskrbni lanac i dobrovoljne inicijative u državama članicama. To smo dakle dali vani. A isto tako, e, dakle mi namjeravamo to završiti do kraja godine, no mislim trebali bismo odraditi posao do kraja godine, ne znam za izvješće. U redu, hvala. Hvala na pojašnjenju. Jer e, mi se nadamo da ćete vi uzeti u obzir naše mišljenje u vašem radu. Možda je gospodin Nikos bio najsuvisliji. On je rekao da, da treba pokazati snagu. Slažem se da se proizvođači i poljoprivrednici e, ne žele uključiti u dobrovoljne inicijative jer ne vjeruju onima s kojima posluju i boje se e, uložiti nekakve žalbe ili pritužbe. Gospodin Agnje je iskazao zabrinutost i rekao, hoće, pitao je, rekao da je zabrinut zbog toga hoće li biti novih uredbi. Mislim da Velika Britanija zapravo ovdje predvodi u nekim lošim praksama i sada je Christine Tacon e, ombudsman za e, koji regulira odnose između trgovaca i dobavljača, međutim nije dobila E, na raspolaganje sve instrumente potrebne za suzbijanje nepoštene trgovačke prakse. E, dakle, mislim da možemo uistinu navesti konkretne primjere, trebamo ih pobrojati i trebali bismo zauzeti što e, snažnije, što strože stajalište. Jer ako svi kažemo da treba imati dobrovoljni pristup, onda nećemo izvršiti dovoljni pristup, pritisak na opskrbni lanac i na one koji trebaju shvatiti da smo mi ozbiljni u našoj namjeri. Dakle, smatram da, je, e, da treba pozdraviti ovu dobrovoljnu inicijativu zato što se velik broj aktera u opskrbnom lancu boji e, zakon, zakon, zakonskih propisa. Mislim da treba nastaviti vršiti pritisak. Hvala. Ja bih htio naglasiti ponoviti ono što je rekla kolegica McGuinness. Dakle, komisija radi na izvješću koje bi e, trebalo uzeti u obzir e, vaše izvješće na vlastitu inicijativu. Prema tome, odbor za poljoprivredu bi trebao dati doprinos u tom izvješću komisije. Mislim da bi to bio dobar pristup što se tiče iskustva, znanja kolegice McGinnis. Mislim da sama ta činjenica je dobra vijest za daljnji rad. Mislim da smo sada došli do kraja ove rasprave. Želim Kolegice Meginis, mnogo sreće u danjem radu. Budući da je ovo vrlo složena tema, zahvaljujem također predstavnici komisije e, koja nam je dala neke važne informacije o izvješću komisije. To nam uostalom daje nadu i novi optimizam i mislim da smo svi spremni e, dalje raditi na tome. A sada ćemo preći na posljednju točku na dnevnom redu, to je 11. točka, odnosno razmjena mišljenja o mišljenju odbora AGRI na izvješće odbora INTA temeljem pravila 108.4 u svezi s pregovorima o TTIP-u ovo mišljenje bi trebalo biti zaključak pregovora koji su otpočeli u srpnju 2013. i tu bi se trebalo iznijeti mišljenje parlamenta o najvažnijim pitanjima. Kao što znate, nadležni odbor i odbor INTA. Međutim, pitanja koja su bitna za poljoprivredni sektor su u našoj nadležnosti. Kao što vam je poznato, imamo dva izvjestitelja, gospodin De Castro i gospodin Nicholson i gospodin Lange, predsjednik odbora INTA, je također izvjestitelj, a sada ću dati riječ su izvjestiteljima. Krećemo od gospodina De Castra, nakon njega će riječ uzeti gospodin Nicholson. Hvala, evo bit ću vrlo kratak. Kolege, mi ćemo predstaviti mišljenje 23. i 24. veljače. Stoga ovo danas je eto, prva razmjena mišljenja i htjeli smo iskoristiti ovih 30 minuta kako bismo čuli vaša mišljenja o ovome što radimo. Slušat ćemo vaše primjedbe, komentare, zabrinutosti oko ovih važnih pregovora. I u ovom uvodnom dijelu bismo vas htjeli podsjetiti da govorimo o značajnoj razmjeni za poljoprivredu i za poljoprivredni prehrambeni sektor između Europe i SAD-a. Govorimo o preko 6 milijardi eura za Europsku uniju, to znači da bi izvoz Europske unije E, nadmašio uvoz iz SAD-a i da bi to stvorilo pozitivnu bilancu koja e, raste i već u proteklih 10 godina porastao za 36% i dosegao sadašnjih 6 milijardi. I zato bih volio da sva ta naša razmišljanja i svi naši komentari uzmu u obzir interese Europske unije na ovom važnom e, tržištu SAD-a i što se tiče brojnih e, carinskih, ali i necarinskih prepreki koje mm, SAD postavlja na e, proizvode iz Europe. Podsjećam vas na studiju koju je pripremila naš odbor. U studiji su se analizirale mogućnosti i opasnosti ovog, ovog važnog pregovora i u studiji studija je jasno pokazala interese koje Europa ima, ali istovremeno i zabrinutosti koje smo čuli. Neću sada previše duljeti, ne želim oduzimati vrijeme, ali jako me zanima što ćete nam reći. Bardzo dziękuję. Jeśli można poprosić pana Polsła Nikolsona. Panie pośle, bardzo proszę. A molim sada gospodina Nikolsona da uzme riječ. Hvala vam, predsjedniče. Ja ću također biti kratak. Kao što je Paulo rekao, mislim da je u ovom trenutku važnije čuti mišljenje ostalih kolega u odboru. Jedna stvar koja postaje vrlo jasna jest da ulazimo u vrlo interesantno razdoblje što se tiče dijaloga između uh, Europe i SAD-a o TTIP-u i mislim da će e, se ovaj postupak znatno ubrzati u sljedećih nekoliko mjeseci ako će uopće na kraju doći do uspješnog e, zaključka. Kada razgovarate sa različitim ljudima vidite da se čuje e, za znatne mogućnosti, poslovne mogućnosti, ali da postoje i negativne posljedice. Tako da mogli bismo mnogo i dobiti i izgubiti i na kraju dana ćemo imati i dobitnike i gubitnike. No, mi u Europi imamo određene standarde koje poštujemo i to smo jasno rekli u pregovorima, da nećemo popuštati e, od naših standarda, to su najviši standardi. I ja smatram da ipak trebamo imati povjerenje prema ovim pregovorima, zato što mislim da se mi u Europi nemamo čega bojati. I to bismo trebali smatrati kao našu prednost. Naravno, bit će poteškoća, no ja se veselim da ćemo danas u ovo kratkom vremenu imati ovu raspravu. I mislim da će ova rasprava mm, zapravo biti jedna od najvažnijih tema u ovom parlamentu i naš će se odbor će se morati time baviti. I vidjet ćemo i što eh, SAD želi, što oni žele Stvari će se odvijati brzo, a mi moramo biti spremni reagirati i naravno braniti najbolje interese europske eh, poljoprivrede a ne eh, sve dakle, baciti niz rijeku samo zbog nekoliko dodatnih automobila koji će biti eh, izvezeni u SAD. Hvala vam. A sada da čujemo pitanje pitanja i komentare ostalih članova. Gospodin Dorfan je prvi. Hvala predsjedniče. E, ja sam izvjestitelj u Sjeni za ovo mišljenje u Enviju. Imali smo tamo raspravu danas ujutro. E, ja mislim kako smo čuli u raspravi da TTIP ima niz problematičnih e, točaka, naročito na području hrane ali u načelu ne smijemo stalno govoriti što ne smijemo napraviti. U mnogim mišljenjima Europske e, unije se uvijek kaže što se ne smije napraviti. Moramo e, e, dati za pravu našem izvjestitelju i reći što očekujemo od Amerikanaca, što želimo učiniti. Trebamo poboljšanja, poboljšanja na području označivanja podrijetla, e, imamo niz e, e, trgovinskih ograničenja na, koji imaju fitosanitarnu pozadinu na primjer e, zabrana e, izvoza goveđeg meza mm, mm, e, imamo i neke propise na području vina koji su potpuno nerazumljivi moramo napraviti korak naprijed hvala lijepa voorzitter. Hvala vam. Evo samo da se nadovežem na ovo što je rekao kolega eh, Dorfman. Mislim da je jako dobro Mislim zapravo da se moramo koncentrirati na pozitivne aspekte TTIP-a. Naprimjer, u sektoru mlijeka postoje eh, pozitivne šanse. No, moramo pogledati i pitanje o masovnom uzgoju e, kokoši, tako da kad analiziramo TTIP moramo jasno sagledati jamstva kako bismo imali jamstva za proizvode koji se uvoze iz SAD-a. Svi znamo za probleme s piletinom, svinjetinom i tako delje, no mislim da još uvijek nismo napravili dovoljno e, koraka unaprijed. Ja se neću složiti, ali nemam mnogo što reći. E, e, Evropska unija nije pragmatična, a e, SAD jeste pragmatičan. U poljoprivredi oni zaštićuju proizvođače, a to Europa ne čini. Mi smo naivni i jasno je što se tiče Amerikanaca u nizu sektora jasno je da ima e, stvari koje treba staviti na stol. E, ISDS e, to, to, to je zaštita javnog zdravlja za e, evropske građane. Oni ne, e, e, kažu da ne, ne žele ISDS, a komisija će uvijek stavljati ISDS u razne uredbe. Kad vidimo zaštitu SAD-a na recimo na u proizvodnji šećera, Eh, eh, oni imaju vrlo povoljne eh, sporazume za svoje proizvoće. Oni štite unutarnje tržište. Oni, to, mi kažemo da je to protekcionizam, a oni kažu da to nije protekcionizam. Novi Zeland e, e, uvozi i e, Amerikanci žele izvoziti u Novi Zeland. Mlijeko cirkulira svijetu, svijetom i to je dobro. Mi, Mm, Evropska unija nema odgovora na ono što rade e, druge velike sile, druge, e, drugi veliki proizvođači. A sada moram e, otići jer imam jedan drugi sastanak izvan parlamenta u 7 sati. Hvala. Ganz herzlichen Dank und danke Hvala vam impulzivne riječi smo čuli. E, mi nećemo glasiti da TTIP e, mi, TTIP nije samo trgovinski sporazim. E, e, pravo tužbi e, još nije razjašnjeno. U TTIP ISDS e, e, ugrožava demokraciju, ugrožava naše standarde. Ja to ne mogu podržati. Imam interni dokumenti iz e, njemačkog Bundestaga. Ovaj indentni dokument pokazuje da ako TTIP dođe, onda će kolidirati s tim da e, nećemo znati kakvo je podrijetlo životinja, nećemo znati ništa o GMO-ima i naši će se standardi sniziti. E, e, I tu je mnogo toga u igri. Što je pozitivno kod toga? Prvo što je pozitivno, ako dođe takav sporazum, onda će moramo imati pozitivnu listu, pozitivan popis. Kod TTIP se još uvijek govori o negativnim popisima. Mi nešto isključujemo. A e, mislim da je to neprihvatljivo i to ja ne mogu odobriti. Dragi kolega, Molim vas, imajte milosti prema prevoditeljima. Sljedeći govornika. Hvala vam. Slažem se s vama i nemam puno vremena, tako da ću reći samo da sam za to da se pregovori prekinu zato što se ne slažem da se suverenitet e, država preda multinacionalnim tvrtkama. Ne slažem se sa negativnim učinkom koji će ovi pregovori imati na našu poljoprivredu. Vidjeli smo će ti učinci biti negativni. Isto tako se ne slažem sa okolišnim učinkom te sa problematikom koje će ovo e, stvoriti na, e, zbog proizvodnje hrane. Nemam sada vremena sve ostalo objašnjavati u detalje, ali smatram da bismo trebali prekinuti pregovore o TTIP-u. dziękuję. 15 sekund pa- pa- Hvala vam. Dobili smo 15 sekundi. Gospodin Hojsling. Dragi kolege i kolegice, mislim da je stajalište konzervativaca i liberala ovdje izneseno E, e, mislim mi ćemo profitirati u trgovini e, a ničega se ne odričemo mislim da su to stvari to je sve jednostavno kad govorimo s Amerikancima Amerikanci će sigurno vršiti pritisak da se naši standardi snize mi ćemo se odreći naše poljoprivrede, a e, imat ćemo bolju situaciju kod industrijskih proizvoda. I nećemo tu biti dobitnici. E, big business će sigurno profitirati, ali e, većina Evropljana neće. Samo da spomenemo primjer goveđeg mesa E, koji ilustrira sve ove probleme. Prema tome moramo biti realistični. Ovo realistično drženje se mora odraziti u našim izvješćima. Ne možemo imati samo popis želja, to je naivno. Hvala predsjedniče. Ja bih htjela Naravno da moramo forsirati naše standarde, već sam ukazao na to u oktobru 2010. Mi smo pozvali komisiju da kod ovakovih sporazuma da vrlo pazi na standarde, e, proizvodne standarde, okolišne standarde i tako dalje. E, tu smo dobili veliku potporu. To mora biti osnova pregovora s Amerikancima. Ja nisam međutim e, pesimističan. E, mi ćemo e, Amerikanci su nam najbliži. E, ako to ne postignemo, onda će e, druge zemlje, Kina, Kuba i tak, Indija, e, dobiti bolje uvjete. Ja sam za sporazum, ali uz potreban oprez, naravno. Pan poseł Rečeno mi je da nikome ne vjerujete više. A, dobro, hvala vam, predsjedniče. Mislim da prema ovim primjedbama koje smo čuli nije jasno hoće li sporazum donijeti koristi ili štetu. Netko će očito izgubiti, a netko će dobiti. I moramo izračunati koliko će, kolika će biti, koliki će biti gubitak, a koliki dobitak. To mislim da ne znači da ćemo uh, uletjeti u nešto bez prethodnog razmišljanja. gospodin Hogan je na saslušanju rekao da neće žrtvovati europske proizvode pred GMO-om. E, prošli tjedan je određeno da određene zemlje mogu e, imati GMO proizvode ukoliko to žele. Tako da očito je da smo već otvorili tržište. i mislim da ovaj sporazum e, koji nam ko prvo prijeti gmo i ne mogu se s time složiti. A sada gospodin Bogović. Hvala vam. Prva dobra stvar oko ovog sporazuma je da je ipak malo transparentniji, budući da napokon o tome razgovaramo. Slažem se s onima koji kažu da će ovdje mnogi sektori biti na dobitku, možda i neki sektori u području poljoprivrede, no mnogi drugi se e, zapravo boje. I baš kao što smo govorili o nepoštenim trgovačkim praksama u prethodnoj točki na dnevnom regu, bojim se da ovdje e, imamo slične prakse. Stoga moramo biti vrlo pažljivi kako ne bismo uništili ono na čemu je Europa radila u proteklih 30 do 40 godina. Dajmo novac našim poljoprivrednicima kako bi proizvodili hranu, kako bismo imali visoku kvalitetnu hranu i zdrav okoliš. Na tome radimo već desetljećima. To naši porezni obveznici financiraju već desetljećima. I ne smemo to samo tako pustiti u pregovorima.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 kako bismo e, zaštitili e, poljoprivrednike s obje strane Atlantika. Znam da tu postoje rizici, ali moramo, e, imamo i atentate, napade, ali moramo nastaviti sa životom. Moramo ići naprijed. Hvala vam predsjedniče. Ja imam jako puno sumnji oko ovog sporazuma to sam rekla i predstavniku vijeća e, Latvijskog predsjedništva. Mislim da ništa ovdje nije transparentno, što se zapravo neprestano čuje, a u ovom slučaju je to još i gore. Tako da takva situacija uvijek dovodi do sumnji. Osim toga, zašto smo toliko zahtjevni pred ovom komisijom za bilo koji sporazum, zato što želimo da proizvodi koji se prodaju u Europi, koje konzumiramo mi Evropljani, da budu i kvalitetni i sigurni i da se osigura zaštite okoliša. Dakle, prema svim, svemu tome smo uvijek bili iznimno zahtjevni. A nećemo to učiniti sa, sa SAD-om. Mislim da moramo biti jednako zahtjevni. postoje prakse koje zapravo ne prave važnu razliku. Još jedna stvar. Ja imam jako puno sumnji oko svega ovoga i mi moramo raditi na kvaliteti prehrambeno-poljoprivrednih proizvoda, na oznakama izvornosti zemljopisnog porijekla E, ja stvarno imam jako puno sumnje oko tog sporazuma, ali pojedina područja doista moraju biti malo bolje pojašnjena. Hvala vama sada, gospođa McInnes. Naivno, to je riječ koja se koristila u opisu Europske unije, no naši izvjestitelji nisu naivni, vrlo su iskusni i sigurna sam da će štititi interese europske poljoprivrede. Ovaj sporazum e, još nije dovršen, e, još smo u pregovorima i definitivno je da postoje prijetnje, ali i mogućnosti. I ono što moramo analizirati jest ravnoteža. Ponekad se brinem da ljudi od nas ne žele da pregovaramo. Ja dolazim iz zemlje koja se bavi trgovinom. Trgovina je bitna za radna mjesta i za rast. Zato bih voljela da se pregovori nastave, da se ima ops da se posvećuje pažnja prijetnjama, uključujući i probleme s mesom, sa govedinom i tako dalje. Ali naši su izvjestitelji iskusni i sigurna sam da će štititi naše e, interese. Tako da želim vam puno sreće u radu. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja sam... Hvala predsjedniče. Ja e, sam ona koja nije u načelu protiv e, sporazuma ali u ovom slučaju pitam se e, kako stvari stoje u nizu pitanja. Ako e, možemo nastaviti raspravu, ali ne smijemo biti naivni. E, postoje sektori gdje možemo postići dobar rezultat, e, e, biti dobitnici, ali s obzirom na našu kulturu možemo i gupiti. Naše tradicije treba čuvati. Ne smijemo ih žrtvovati, nismo došli do kraja puta, još uvijek pregovaramo. Ne smijemo žrtvovati naše poljoprivredne standarde ako se ništa ne dogodi na području sporova, onda rješavanja sporova moramo reći ne. Hvala vam. Mislim da ovdje čarobna riječ uzajamnost. U sektoru piletine i govedine uzajamnost je naravno znači da moramo tražiti isto i tražimo gospodina De Castra i Nikolsona da brane naše stočarske poljoprivredne interese. A što se tiče voća i povrća, mislim da je najvažnije ukloniti fitosanitarne prepreke te sve veću birokraciju koju moraju prolaziti naši izvozni proizvodi kad dolaze u SAD. SAD e, od nas traži vrlo stroge kontrole, a mi iste kontrole ne primjenjujemo na njih. Zbog toga molim kolege da, koji su zaduženi za pregovore da inzistiraju na tome i naravno pozabaviti se i e, zaštitom e, oznaka porijekla i zemljopisnog e, oznaka izvornosti i zemljopisnog porijekla. Molim vas jer to doista moramo zaštititi. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Imamo još deset minuta su nam dali naši prevodioci. Gospodin Jar ima jednu minutu. Hvala. je malo optimizma bi bilo poželjno. Eh, da su naši preci eh, ovako govorili još bismo vozili u kočijama ne bismo imali željeznice imamo jasnu poziciju u pregovaranjima u pregovorima eh, mm, mi moramo pažljivo pročitati sporazum i onda o njemu glasati ja sam ovdje otvoren E, e, ja, ja ću vidjeti što izvjestitelji donesu kao rezultat i onda ću odlučiti o tome kako da glasam. E, trgovanje je bolje nego ratovanje. mislim da je dobro da imamo trgovinski sporazum sa Sjedinjenim državama. Gospodin Kafe ima riječ. Hvala e, predsjedniče od svih odbora, od svih e, koji će e, davati mišljenje. Ovaj odbor mora najsnažnije štititi interese naše poljoprivrede. Ovo nije konačni izvještaj E, e, međutim kad dođe konačni izvještaj možemo imati najbolje izvjestitelje onda ćemo morati ili prihvatiti ili odbiti sporazum to je teškoća mandat koji komisija ima je tako širok mm, ima toliko stvari koje nismo vidjeli e, to je tako ISDS mehanizam e, e, je takav da se ne možemo zaštititi. Ne možemo zaštititi e, našu poljoprivredu pod mandatom koje nam je dala komisija. bilo bi dobro kad bismo živjeli u svijetu gdje svaki dobiva ali za svakog dobitnika postoji jedan gubitnik to je tako u, svijetu. Što se tiče problema i pitanja, e, moj bi me e, birači e, najviše e, pitali o tome, o pitanju transparentnosti. Ne znamo što se događa ne znamo kad govorimo o hrani da li je to hrana za pse ili kavijar, a moramo dati neko mišljenje. Ne znamo kako, kako će e, se sporazum odraziti recimo na proizvodnju mesa u Irskoj. E, to bi moglo biti katastrofalno. E, ne znamo dovoljno o stvarima, a moramo se odlučiti. To je problem. Dame i gospodo, nemamo više govornika. Imam prijedlog. E, e, e, ajmo nastupiti sa isto tako snažnim mišljenjima u našim klubovima zastupnika. E, dokumenti o e, TTIP-u nisu više tajni. Može ih se proučavati. E, imamo samo još osam minuta. Biti ću mnogo kraći od osam minuta. Predsjednik komisije Juncker je rekao da je TTIP, mora biti uravnotežen i razuman uravnotežen u tom smislu da nam daje mogućnosti, ali ima i rizika razuman jer u, naročito u poljoprivredi imamo osjetljivih pitanja. E, to, to smo osjetili o, ovdje danas, ne samo na području proizvodnje goveđeg mesa, već i na drugim sektorima. E, e, Teško je zamisliti liberalizaciju ovih najosjetljivijih područja. Moramo imati uravnotežen rezultat. Nekoliko zastupnika su govorili o osjetljivosti e, mm, i osjetljivim pitanjima. Komisija je toga jako svjesna i nastojaće da te, e, te zabrinutosti riješi i da to uklopi u pregovore. Nekoliko od vas je, e, ste ispravno rekli i podcrtali da imamo neke osnovne standardne, e, standarde, regulativu i naše vrijednosti koje e, jednostavno ne smijemo žrtvovati. Gospodin Hogan je rekao da nećemo žrtvovati evropske standarde na oltar bilo kakvog trgovinskog sporazuma Sama, sam SAD, gospodin Froman e, od USDR-a je e, rekao da e, svaka strana ovih pregovora, obje strane pregovora moraju, mora poštivati prava druge strane da postavi visoke regulatorne standarde koje su oni odabrali i da se to ne smije žrtvovati. I temeljni se standardi neće žrtvovati. Ali e, to je, e, sporazum je dobar u poslovnom smislu. Kad potrošači e, razmišljaju o evropskoj hrani, onda je povezuju sa hranom koja je higijenska, koja je sigurna, koja se proizvodi kvalitetno koja se proizvodi u skladu sa najvišim e, mogućim e, okolišnim standardima i standardima za dobrobit životinja. Naša hrana na njoj nam zavidi cijeli svijet i to ne smijemo ugroziti e, TTIP-om ili bilo kojim drugim sporazumom. E, završit ću time da kažem da da želimo postići uravnotežen e, rezultat u TTIP-u, naročito u poljoprivredi. E, imamo e, tu mljekarski sektor i druge osjetljive sektore koje treba zaštititi u budućnosti. Hvala predsjedniče. Hvala lijepa. E, niste ni iskoristili e, vrijeme koje ste imali na raspolaganju. Nemamo pristupa detaljima koje e, već sada jer smo tek u fazi pregovora, ali očekujemo i detalje, to su očekivanja članova ovog odbora. Gospodin De Krastro, a zatim gospodin Nikolson. Evo kratko, samo sam htio zahvaliti svim kolegama na komentarima. Naravno, zahvaljujem i gospodinu Clarku. Mislim da moramo pojasniti nekoliko stvari. Ako ništa drugo, da malo smirimo ovu raspravu, jer moramo imati konstruktivnu raspravu u našem odboru. Trgovinski sporazumi ne mijenjaju zakonodavstvo sve ono što je predviđeno našim zakonskim propisima se ne, vodi, ne dovodi u pitanje s ovim e, sporazumom. Stoga ne moramo se brinuti da će ovaj trgovinski sporazum dovesti e, pod upitnik naše standarde. No to je dobro rekao i direktor, e, ravnatelj Clark. A osim toga još bih e, vas podsjetio na to da parlament ima pravo na veto. Mi možemo na kraju, ne na početku, već na kraju, ovog pregovaračkog e, posla ocijeniti rezultat. Pažljivo ćemo pročitati što tu piše. E, ako budemo za, bit ćemo za, ako ne, bit ćemo protiv. No, ne shvaćam kolege koji ne žele niti započeti pregovore. To je stvarno stav kojeg ne razumijem. Kada smo pregovarali sa Kanadom, e, trebalo nam je sedam godina mukotrpnog pregovaračkog rada i nakon toga smo se koncentrirali na rezultat i vidjeli smo da je rezultat pozitivan i glasali za. No u ovom slučaju, ako uopće ne počnemo, nećemo nikada zapravo ni doznati je li to pozitivno ili negativno za Europu. U svakom slučaju imat ćemo na umu sve ovo što ste rekli, pokušat ćemo pripremiti mišljenje koje će e, okupiti većinsko mišljenje odbora i time završavam evo svoje izlaganje. Hvala lijepa predsjedniče. E, neću dugo govoriti što imam za reći jeste da pozdravljam komentare koje, su, koje smo ovdje čuli. E, bilo bi pogrešno da kažem da ne dijelim zabrinutosti e, koje su ovdje izrečene. Cijenim i Eh, one koji su iskazali povjerenje u izvjestitelje. Mislim da pred nama stoji još dugi, dugi put. Mi smo tek na početku tog puta. Eh, znam da eh, neki ljudi ne bi ni željeli započeti to putovanje, ali ja imam mm, povjerenje u ovaj parlament, e, u tijela Evropske unije da će ići tim putem jer smo to odlučili i da ćemo na kraju dana nešto dobiti. Europski mm, e, mm, parlament će imati e, konačnu riječ, ne ovaj odbor. U parlamentu će se morati voditi rasprava svaki će moći odlučiti za sebe. Svaki zastupnik, kao što sam rekao, pred nama je dugi put, tek smo na početku i e, veselim se već e, sljedećem izvještaju. Hvala lijepa. Da, SAD je veliki i važan partner za nas, to su, daje nam velike mogućnosti, a, ali tu postoje neke prijetnje. Zahvaljujem prevoditeljima koji su nam dali dodatnih 10 minuta. Ponavljam e, čestitke za novu godinu. Dobro smo radili. E, želim vam ugodan ostatak večeri. E, sastat ćemo se u 9 sati sutra ujutro. Hvala.